Mes chers collègues, je vais vous demander de bien vous... Dragi kolege, molim vas sjednite. Bonjour tout le monde. Dobro jutro svima. Ovdje je s nama danas kamera i to je za irsku televiziju i za gospodina Van Miltenberga i vrlo nam je drago što vas možemo ugostiti ovdje u odboru. Hvala vam. Krenut ćemo. Priopćenja predsjednice o odlukama koordinatora. Naći ćete kopije odluka koje smo donijeli sa sastanka od 25. rujna i 11. listopada. Kopije tih odluka smo vam podastili. Ako do danas, do 12.30 nema nekakvih prigovora, onda će se te odluke smatrati usvojenima. Sada ćemo krenuti na glasanje. Ali prije nego što krenemo s glasanjem, provjerit ćemo da imamo dovoljan broj zastupnika prisutnih. Dakle, sada otvaram glasanje za provjeru. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. U redu, sve je u redu. Onda možemo krenuti sa izvješćem gospodina Koha, spašavanje života, poboljšanje sigurnosti automobila u Europskoj uniji. To je izvješće na vlastnu inicijativu. Krenimo onda. Kompromis broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Trideset četiri amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. 35. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. amandman. Traži se provjera. U redu. Otvaram glasanje za 35. amandman. Zatvaram glasanje. 35. amandman se usvaja. 36. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 36. amandman se odbija. 38. amandman. Tražite provjeru? U redu, otvaram glasanje. 36. amandman. Zatvaram glasanje. Amandman se nažalost odbija. 38. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 58. amandman se usvaja. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 2 se usvaja. Prelazimo na kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 49. amandman. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, 49. amandman se usvaja. Kompromis broj 4, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5, tko je za, tko je protiv, suzdržan, peti kompromis se usvaja. Šesti kompromis, tko je za, tko je protiv, suzdržani, šesti kompromis se usvaja. 65. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. Elektronički ćemo glasati. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 65. amandman se usvaja. Kompromis broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Sedmi kompromis se usvaja. 70. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. Provjerit ćemo. 70. amandman. Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. Idemo da dalje. MK11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Imko 11 se odbija. Imko 18. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Imko 18 se usvaja. 71. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 74. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 75. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 75. amandman se odbija. 76. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. 76. amandman se usvaja. 77. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 80. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. 84. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. Otvorit ćemo glasanje. 84. amandman. Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. Kompromis broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? usvoja se. 97. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 97. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvoja se. 98. i 99. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Oba amandmana se odbijaju. Stoti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 100. amandman se odbija. Glasate protiv vlastitih amandmana, gospodine van de Kampe. Mislim, svatko može napraviti što želi. Ali, u redu. 101. amandman. Tko je protiv? E, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 101. amandman se odbija. drugi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? drugi amandman se odbija. 103. amandman. A ne, o njemu ne glasamo. 106. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis broj 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 9. kompromis se usvaja. Kompromis broj 10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imko 12. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 11. kompromis se usvaja. Imko 16. A ne, on se ne razmatra. 119. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 120. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 121. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 122. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 122. mana se odbija. Kompromis broj 12. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 12 se usvaja. Prelazimo odmah na 13. kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 13. kompromis se usvaja. 14. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 14. se usvaja. 135. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 135. amandman se usvaja. Kompromis broj 15. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 15 se usvaja. 16. kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 17. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 17. kompromis amandman se usvaja. 147. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 147. amandman se odbija. 148. amandman. Tko je za? Gospodine Vim van Kampe, vi, vama se ne sviđaju vaši amandmani, očito. Dakle, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 148. amandman želite provjeriti? U redu, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Gospodine Ertuge, imate pravo. 148. amandman, dakle amandman Wim van de Kampa koji sam glasao protiv toga, vi ste ga izglasali i on se usvaja. I hvala Bogu da ste ovdje, gospodine Ertuge. U redu nastavljamo. 18. kompromis, tko je za? A ne, 149. amandman se ne razmatra zato što smo 148. amandman usvojili. Rike, jeste li, gospodine Rike, jeste shvatili? U redu, 18. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 18. kompromis se usvaja. 19. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 19. kompromis amandman se usvaja. 20. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 20. kompromisni amandman se usvaja. Prelazimo onda na 188. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 188. amandman se usvaja. 189. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 21. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 21. kompromis amandman se usvaja. 22. kompromis amandman, tko za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 22. kompromisni amandman se usvaja. 23. kompromis amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Sto devedeset šest amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 197. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 198. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 200. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 200. amandman se usvaja. 201. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 201. amandman se odbija. 202. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 202. amandman se odbija. 203. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 203. amandman se usvaja. 204. amandman. Tko je za? Ne želim više čuti komentara. Neću više reći nikakav komentar. Dakle, 204. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 204. amandman se odbija. 205. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 205. amandman se odbija. Traži se provjera u redu. Provjerit ćemo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 205. amandman se odbija. 24. kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Usvaja se. 214. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 214. amandman se usvaja. 216. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 216. amandman se usvaja. 217. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 219. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 219. amandman se usvaja. 25. kompromisni amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 26. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 27. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 27. kompromisni amandman se usvaja. 28. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 28. kompromisni amandman se usvaja. 7. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Sedmi amandman se usvaja. 29. kompromis amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 29. kompromis amandman se usvaja. 30. kompromis amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 30. kompromis amandman se usvaja. 12. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 12. amandman se usvaja. 31. kompromis amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 31. kompromisni amandman se usvaja. 32. kompromisni amandman, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, on se usvaja. 20. amandman, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, 20. amandman se usvaja. Prvi amandman. Tražite da se provjeri u redu otvaram glasanje 20. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prvi amandman se usvaja. Drugi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Drugi amandman se usvaja. Treći amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Treći amandman se usvaja. I sada glasamo o cijelokupnom tekstu elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 43 glasa za, jedan glas protiv, jedan glas uzdržan. Čestitke gospodine Kohe. Vaše izvješće o sigurnosti automobila je usvojeno. Hvala lijepo, Hvala Nastavljamo. Sada idemo na izvješće Petra Lundgrena o vozačima određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje te vozačke dozvole. Krećemo. Drugi amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Drugi amandman se usvaja. Kompromis broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Kompromis broj 1 se usvaja. Treći amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Treći vam se usvaja. Imamo dva identična amandmana, to je 48. i 49. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Oba amandmana se usvajaju. tko broj dva? Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 2 se usvaja. Kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 3 e, se usvaja. Kompromis broj 2 se usvaja. Kompromis broj 4 tko je za, protiv. Kompromis 4 se usvaja. je amandman tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan. 9 je amandman se usvaja. 10 je amandman tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan. 10 je amandman se usvaja. 11. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 11. amandman se usvaja. Sad imamo dva identična amandmana, a oni se ne razmatraju jer smo upravo usvojili 11. amandman, da. 12. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 12. amandman se usvaja. 13. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 13. amandman se usvaja. Nastavljamo sa 63. amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 63. amandman se odbija. 14. amandman. Gospodine ga tražite provjeru u redu. Provjerit ćemo 63. amandman. Odvajam glasanje. Zatvaram glasanje. 63. amandman se usvaja. Imate pravo. Onda nastavljamo sa 40. amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali provjerit ću. Otvaram glasanje za 40. amandman. Zatvaram glasanje. Da. Usvaja se. 40. amandman se dakle usvaja. Amandman 62. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 64. amandman. Tko je za? Taj amandman je identičan 65. amandmanu. Dakle, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Oba amandmana se usvajaju. 15. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 15. amandman se usvaja. 66. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 67. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 68. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 69. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 70. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 71. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 72. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 73. Da, to je samo lingvistička gramatika, o tome ne glasamo isprike. Kompromis broj 5, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 5 se usvaja. Kompromis broj 6, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Šesti kompromis broj se usvaja. Kompromis broj 7, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 19. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 20. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 21. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 22. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 23. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 24. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 25. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 30. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Dvadeset šest amandman. Tko je za? Tko je protiv? Dakle, 26. amandman glasamo. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 27. amandman. Ne razmatra se, jer smo upravo 26. amandman usvojili. Zatim 28. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 29. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 29. amandman se usvaja. 31. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 32. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 32. amandman <laughs> nije jasno. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se s velikom razlikom. Dakle, 32. amandman. 33. amandman koji je za. Tko je protiv? Tko je suzdržan? 33. amandman se usvaja. 34. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 34. amandman se odbija. 35. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 35. amandman se odbija. Traži se provjera. U redu. Otvaram glasanje. 35. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 36. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? 36. amandman se usvaja. 37. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvaja se. 38. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 38. amandman se usvaja. 39. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 41. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 42. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 43. amandman. Tko je za? Tko je protiv? 43. amandman se usvaja. 44. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 44. amandman se usvaja. Sada ćemo elektronički glasati. Završno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 47 glasova za, nema glasova suzdržanih niti e, glasova protiv. Čestitke gospodine Eh, Lundgrenu. Vaše izvješće smo usvojili. Onda prelazimo na to, jesmo li za, to za ili ne da se pokrenu pregovori, da vam damo mandat. To ćemo napraviti elektronički. Dakle, tko je za, a tko je protiv. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 44 za, 2 protiv. Dakle, imate pregovarački mandat. Čestitke gospodine Petere Lundgrene. Onda ćemo nastaviti. Nastavljamo sa izvećem uh, Lucy Anderson usluge prekogranične dostave paketa. Dva prva amandmana su povučena i stoga ćemo odmah krenuti sa prvim amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno, provjerit ćemo elektroničkim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Prvi amandman se usvaja. Kompromis broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Kompromis broj 1 se usvaja. Kompromis broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 7 se usvaja. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 2 se usvaja. Četrdeseti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 40. amandman se odmija, odbija. 200 Traži se provjera 40. amandmana. Otvaram elektroničko glasanje za 40. amandman. Zatvaram glasanje. 40. amandman. Da. Dobro je da ste tražili provjeru. On se usvaja. 205. amandman. A, ispričavam se, on se ne razmatra. Kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? tko je suzdržan, kompromis broj 3 se usvaja. Kompromis broj 4, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, kompromis broj 4 se usvaja. Kompromis broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 8 se usvaja. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 5 se usvaja. Imamo usmeni amandman vezano uz 23. kompromis amandman Imali netko, ulaže li netko prigovor na taj usmeni amandman? Ne, nema prigovora. Onda ćemo o njemu glasati. Dakle, tko je za? Dakle, 23. kompromis koji je za? Da, 23. Tko je za 23. kompromis, amandman? Tko je protiv? 23. Karima, ne možemo li možda odvojeno glasati samo o usmenom amandmanu? Dakle, glasat ćemo o 23. sa amandmanu koji ide zajedno sa usmenim amandmanom. Nitko nije uložio prigovor na usmeni amandman i stoga je on sastavni dio kompromisnog amandmana i stoga trebamo glasati o 23. kompromisnom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 23. kompromisni amandman se usvaja. 25. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? koje su suzdržan, 25. kompromis van se usvaja. Dosta brzo napredujemo. Šesti kompromisni amandman. Tko je za? Šesti kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Šesti kompromisni amandman. Se odbija. I stoga moramo glasati o svakom amandmanu pojedinačno. Brzo ćemo to. Dakle, kao prvo ćemo imati amandmane 66, sve do amandmana IMKO 66. Dakle, jedno skupno glasanje u redu. U redu. Tko je za sve te amandmane? Tko je protiv? usvajaju se. Zatim odmah imamo onda kompromis broj 9. Kompromis broj 9. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 9 se usvaja. Kompromis broj 10. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 10 se usvaja. Kompromis e, broj 11. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis e, broj 11 se usvaja. Dvanesti kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 90. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 90. amandman se usvaja. 88. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 88. amandman se odbija. Treći amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Treći amandman se usvaja. Četvrti amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Amandman broj četiri se usvaja. Tražite provjeru četvrtog amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 29 za, naspram 18 protiv. Dakle, četvrti amandman se usvaja. Peti amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Peti amandman se usvaja. Prelazimo onda odmah na 13. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 13. kompromisni amandman se usvaja. Sedmi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Sedmi amandman se usvaja. 89. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 89. amandman se usvaja. 24. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 24. amandman se odbija. 158. amandman tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 158. amandman se odbija. Kompromis broj 14. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 14. kompromis amandman se usvaja. 15. Kompromis amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na stoti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Stoti amandman se usvaja. Imko 5. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Imko 5 se usvaja. Kompromis broj 16. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis 16. se usvaja. Imko 7. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Sedmi Imko Adnan se usvaja. Kompromis 17. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 109. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. Provjerit ćemo 109. amandman. Zatvaram glasanje. Da, jasno je da nije bilo jasno. Dakle, odbija se. 18. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 18. kompromis se usvaja. 19. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 119. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Traži se provjera 119. amandmana. U redu, provjerimo. Zatvaram glasanje. 119. amandman se usvaja. 20. kompromis amandman koji je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 21. kompromis amandman koji je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Imko 13. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Imko 13 se usvaja. 22. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? On se usvaja. 133. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 24. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 26. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 27. kompromis amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 28. kompromis amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Imko 20. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se 29. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Imko 22. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Imko 22 se usvaja. Kompromis 30. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 27. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis 31. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 31. kompromis amandman se usvaja. Imko 25. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Mislim da se odbija, ali radije bih provjerila. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Imko 25 se odbija. Otvaram glasanje, dakle elektroničko glasanje, završno glasanje. Zatvaram glasanje. Četrdeset tri za, tri glasa protiv. Gospođo Anderson, vaše izvješće se usvaja. Glasat ćemo isto tako na elektronički način o pregovaračkom mandatu otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 42 za. Da, dobili ste pregovarački mandat. Čestitke gospođo Lucy Anderson. To smo obavili. Vous voulez prendre la parole. Je vous donne la parole, madame la Želite se javiti za riječ? Izvolite. Hvala lijepa kolege. Samo bih željela reći da ću sa rezultatima ovog glasovanja u najboljoj vjeri ući u pregovore i nadam se da će to biti uvršteno u dnevni red na sljedećoj plenarnoj sjednici. Zabilježili smo se to. Nastavljamo onda. I to sa sa izvješćem gospodina Bas Eichauta, Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije. Jeste li spremni? Imamo 59 stranica. Krećemo. Kompromis broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 1 se usvaja. Prelazimo na drugi kompromis, amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 2 se usvaja. Kompromis e, broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 3 se usvaja. 62. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 62. amandman se usvaja. 55. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 55. amandman se usvaja. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 4 se usvaja. Prelazimo na 72. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 72. amandman se usvaja. 73. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Provjerit ćemo. Dakle, otvaramo glasanje o 73. amandmanu. Zatvaram glasanje. 73. amandman se ne usvaja. 75. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 75. amandman, mislim da se usvaja. Provjerit ćemo. Jesu li svi glasali? Za 75. amandman. Zatvaram glasanje. 24 glasa za. Dakle, eto, amandman doista jest usvojen. Sada prelazimo na NB47. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 89. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Sigurna sam za ovaj amandman da nije usvojen. 91. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis B5 se usvaja. Kompromis šesti. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Šesti kompromis se usvaja. Zatim Envi 38. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 110. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 110. amandman se odbija. Kompromis 7. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 7. kompromis amandman se usvaja. Imamo dodatak na kompromisni amandman broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Ne usvaja se. Kompromis broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 8 se usvaja. U redu. Otvaram glasanje. Kompromis broj 8. Zatvaram glasanje. Kompromis broj 8 se usvaja. Sto dvadeset amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 121. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 121 amandman se usvaja. Zatim prelazimo na 136. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Provjerit ću. Otvaram glasanje o 136. amandmanu. Mislim da se odbija. Zatvaram glasanje. Da, odbija se. 137. amandman tko je za. Vim van de Campo, klijeva. Tko je protiv? Tko je suzdržan? 137. amandman se odbija. 138. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 138. amandman se usvaja. čini mi se da je bilo jasno, ali dobro, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Da, eto pa bilo je jasno. 23 glasa za. Dakle, doista se usvaja. Kompromis broj 9. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 9 se usvaja. 151. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 154. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 154. amandman se usvaja. Kompromis broj 10. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 10. kompromis se usvaja. Sto osamdeset treći amandman. Tko je za? Tko je protiv? Nije jasno. Krenemo iz početka. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Evo, to je bilo onda jasno. Amandman se usvaja. 184. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 185. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 185. amandman se odbija. 186. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 14. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 11. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 184. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 184. amandman se usvaja. Ne, ne, ovaj 311. On se ne razmitra. Ispričavam se. 106. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 106. amandman se usvaja. 185. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 186. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 188. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 190. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Provjerit ćemo. Glasamo o 190. amandmanu. Zatvaram glasanje. Bili ste u pravu. Razlika je bila mala. 190. amandman se usvaja. Kompromis broj 12. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 13. kompromisni amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 13. kompromisni amandman se usvaja. 196. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 197. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. NV30, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeće se ne razmatra. Dakle, Dakle, pod naslov, o tome ćemo glasati. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. NV8 za. Nije jasno. Ko je za NV8? Ko je protiv? Provjerit ćemo. Jer neki ne dižu ruku. Otvaram glasanje, Otvaram glasanje, NV8. A, a ipak evo, bilo je dosta jasno. Onda kompromis amandman 15a. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis 15a se usvaja. Kompromis 15. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 15. kompromis amandman se usvaja. 211. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? su amandman se usvaja. Kompromis broj 16. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis broj 16 e, se usvaja. 229. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 230. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 230. amandman se odbija. 231 za. Protiv. Suzdržan. 231. amandman se usvaja. 233. amandman za. Protiv. Suzdržan. 233 se usvaja. Onda se sve ovo ne razmatra. I prelazimo na Envi 48. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Provjerit ćemo Envi 48. Zatvaram glasanje. Da. Usvaja se. NB49. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? NB49 se usvaja. 243. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. NV60. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? NV60 se usvaja. 232. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 232. amandman se odbija. NV54. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Envi, uvodna e, odredba H. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Zatim imamo Envi 50, prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prvi dio se usvaja. Treći dio. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Treći dio se usvaja. Onda ne glasamo o ostatku. Možemo preći na 152. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 247. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Zatim NV 53. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. NB55. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. NB57. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 59. NB za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. NB61. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Ne glasamo o tome, onda smo na 245. amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 248 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 249 za protiv, suzdržani, usvaja se. I prelazimo na na 63. amandman. 63. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 63. amandman se usvaja. I onda odmah prelazimo na kompromis broj 17. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis amandman se usvaja. Zatim imamo dodatak kompromisnom amandmanu broj 17. Tko je za? Tko je protiv? Nije uopće jasno. Znam da imamo dosta toga za izglasati. Otvorit ćemo sad glasanje, dakle dodatak na kompromisni amandman broj 17. Otvaram glasanje. Dakle, gospodine Vimane Kampe, glasali smo o 17. kompromisnom amandmanu i sada glasamo o dodatku na kompromisni amandman broj 17. Svi su razumjeli? Dakle, elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Dodatak se odbija. Što znači da prelazimo na glasovanje po To je 272. amandman. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prvi dio se usvaja. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Drugi dio se usvaja. Provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 23 za, nasam 22 protiv, dakle usvaja se ovaj, ovaj drugi dio. 286. amandman ko je za, ko je protiv, usvaja se. 279. amandman tko je za, Tko je protiv, odbija se. 283. amandman tko je za, Tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. 284. tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, Odbija se. 275. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 275 se usvaja. 280. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Tražite provjeru 280. amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 18. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 292. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 293. Za protiv, suzdržani, odbija se. 302, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, 302. amandman. Mislim da se usvaja. Tražite provjeru, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. 302. amandman. Zatvaram glasanje. Amadman se odbija. 295 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 293. Ne, 296. Tko je za? Tko protiv? Usvaja se. 19. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Imamo sada dodatak na 19. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvajamo i dodatak. I onda možemo prijeći na Amandman 301. 301, dakle, tko je za? Jeste li se svi snašli na popisu? Da, u redu. 301. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 307. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 307 amandman se odbija. 334 tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 334 se odbija. 303 tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jako jasno. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. 303. amandman. Zatvaram glasanje. Da. Usvaja se. 304. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 304. amandman se odbija. 303. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 333. amandman se odbija. 305. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 305. amandman se usvaja. 306. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 306. amandman se usvaja. 308. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 308. amandman se odbija. 309. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 309. amandman se usvaja. Tražite provjeru. Otvaram glasanje. u 309. amandmanu zatvaram glasanje. Da, usvaja se. 310. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 312. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 312. amandman se usvaja. I onda možemo odmah prijeći na 21. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 21. kompromis amandman se usvaja. Tražite provjeru u redu, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Imali ste pravo. 21. kompromisan amandman se ne usvaja. Dakle, moramo do sada glasati. o NV11. amandmanu. Drugi dio. U redu. Ko je za? Gospodine Ertuge, ste se pogubili? Gospodine Ertuge, u nv broj 11 eh, imamo dva dijela, o prvom ne glasamo. Jeste se snašli? Da. Tko je za? Tko je protiv? E, radije bih da provjerimo elektroničkim glasanjem. Ako se slažete, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. I dakle imamo amandman 335. Od 335 do, do 342. Dakle, skupno ćemo glasati o tim amandmanima u redu. Tko je za? Tko je protiv? Svi ti amandmani se odbijaju. Onda nastavljamo. 345. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Tražite provjeru u redu. Otvaram glasanje. 345. amandman. Tri, četiri, pet. Zatvaram glasanje. 29 glasova protiv. Dakle, odbija se. 346, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 348, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 348 se usvaja. 347. A ne, to se ne razmatra. 343. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. 347. amandman se ne razmatra zato što smo usvojili 348. amandman u redu. Dakle, sada smo na 343. amandmanu u redu, ali budući da nije jasno, onda ćemo to povjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 344. A ne, tu se ne razmatra. Dakle, imamo 352. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 352. amandman se odbija. Onda prelazimo odmah na 349. amandman. Tko je za? Dakle, 349. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Provjerit ćemo. 349. Zatvaram glasanje. Odbija se. 350. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 351. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na 355. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 355 se odbija. 354. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Glasat ćemo pod naslovu iz odbora Envi. Tko je za? Činite mi se malo izgubljenima. Znam da nam još predstoji dosta glasanja. Dakle, podnosov Envi. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? u se. Zatim onda prelazimo na NB23. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. Provjerit ćemo. NB23. Zatvaram glasanje. Odbija se. Onda imamo 365. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? ECR eh, radi što točno? Za 365. amandman, jer nitko ne sudjeluje u glasanjima. Mislim, možda biste vi htjeli biti onaj jezičac na vagi. Pa da, morat ću onda provjeriti. Otvaram glasanje. 365. amandman. Onda zatvaram. Usvaja se. Kompromis 21b. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis 21b se usvaja. Onda 369. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 369. amandman se usvaja. 370. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 380. amandman se usvaja. Envi 26, drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman 374. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. 384. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 375. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 378. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 383. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 383. Usvaja se. 384. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 384 se usvaja. Prelazimo na NV28, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Podnaslov NV za, protiv, Suzdržani. Usvaja se. NV31 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 34 NV drugi dio. Tko za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 390. amandman. A, ispričavam se. Da, da, dobro, pratite, dakle. To je dobro. 22. kompromis je amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 22. kompromis je amandman se usvaja. 390. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 391. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 23 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 401 za. Protiv. Suzdržani. 401 se usvaja. 402 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 403 za. Protiv Suzdržani? Usvaja se. 404 za. Protiv. Suzdržani? 404 se usvaja. 405. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 405 se usvaja. 24. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se pripazite, imamo dodatak 24. kompromisnom amandmanu. Tko je za? Dodatka, za dodatak. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Prelazimo na 419. amandman, prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Zatim amandman, e, ovo se ne razmatra. Dakle, ovaj mali amandman, 424. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 424. amandman se usvaja. Zatim nastavljamo sa... Ovo se ne razmatra. 446. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prvi dio 446 usvaja se. 444. Tko je za? Tko je protiv? Neki ne glasaju. Dakle, tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 447. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 448. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 442. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Pod naslov za Envi. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Pod naslov se usvaja. Envi, drugi dio. 41. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 25. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 462. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Tražite provjeru? U redu, otvaram glasanje. 462. Zatvaram glasanje. Imali ste pravo. Usvaja se. 465. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 466. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Amandman e, se usvaja. NV42. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? NV42 se usvaja. NV43 tko je za? Tko je protiv? NV43 se usvaja. Kompromis 26. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 470. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 472. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Provjerit ćemo. I ja onda mogu glasati. Zatvaram glasanje. 472. Dakle, usvaja se. 471. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 471 se usvaja. Prelazimo na amandman 475. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Taj amandman se ne usvaja. 476. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Ne usvaja se. 477 tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Taj amandman se ne usvaja. 478 tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. Provjerit ćemo to. 488. amandman. Na sreću imam kolege. Hvala vam. Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. Nastavljamo sa prvim amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prvi amandman se usvaja. Drugi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na četvrti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Četvrti amandman se usvaja. Peti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Šesti amandman za. Protiv? Suzdržani? Šesti amandman se usvaja. Sedmi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Sedmi amandman se usvaja. Zatim imamo 12. amandman tko je za. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 14. amandman. Tko za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Envi, citat broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Citat 11. Envi, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Citat 14. Idenvija. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Envi. Citat 15. E, usvaja se. Citat 14. Usvaja se. Citat 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 15. citat se usvaja. 16. citat. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Anticipirate glasanje, to je dobro. Prelazimo odmah sada na NVF. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? NVF se usvaja. NVG, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? NVG se usvaja. Tražite provjeru. Otvaram glasanje. NVG. Zatvaram glasanje. NVG se usvaja. NVH. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? NVH se usvaja. NVE. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? NVE se usvaja. 28. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 28. amandman se usvaja. 31. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 34. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Nema nam, nema više ništa za izglasati ili samo malo, da, NVM. Ispričavam se, NVM, tko je za, tko je protiv? Tko je suzdržan? NVM se usvaja. I sada ćemo imati završno glasanje u izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 25 za, naspram 10 protiv i 10 glasa suzdržanih. Izvješće gospodina Bas Eicholta je usvojeno. Monsieur, écoute, vous voulez faire un mot Gospodine Eicholte, želite li nešto reći? Ne. Nous continuons. Sur la proposition de décision... Nastavljamo vezno uz prijedlog odluke za izmjenu direktive 210.40 u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata. Izvjestiteljica je gospođa Gezine Majsner. Krećemo sa amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Amandman broj 2 se usvaja. Amandman treći. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Treći amandman se usvaja. Četvrti amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Prvi amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prvi amandman se usvaja. Peti amandman, tko je za? je protiv? Peti amandman se odbija. Otvaram glasanje za završno glasanje. <laughs> Euh, je Zatvaram glasanje. Usvaja se 42 glasa za. Nema glasova protiv, niti glasova suzdržanih. Jako dobro, možemo onda krenuti dalje. Allez, nous continuons par la... Nastavljamo sa euromediteranskim sporazumom između Europske zajednice i Kraljevine Maroka o zračnom prometu. Naš izvesti je gospodin Rike. I tu ste ili za ili protiv. Odmah ćemo glasati elektronički. Otvaram glasanje. Ovdje u prvom redu mi se činite malo izgubljenima što se tiče glasačkih popisa. Ne. U redu zatvaram glasanje. 44 za. Nema glasova protiv, niti glasova suženih. Čestitke gospodine Rike. Gospodin Bas, javljate se za riječ? Izvolite. Uh, Allez, notre collègue prend la parole, veuillez l'écouter. vas kolegu. Um, Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Ja predlažem da odgodimo ovo glasovanje, to iz nekoliko razloga. E, ovo glasovanje trebalo trajati samo jedan sat, mi kasnimo već sada, pa mislim da ako ljudi počnu odlaziti sa demokratskog gledišta, to baš nije uputno i nije dobro. Drugo, mi znamo da su kompromisi vezano iz ovo izvješće. E, prilično e, ih ima mnogo, mnogi se ne razmatraju, glasovanje će stoga biti vrlo, vrlo dugo. mislim da ljudi to neće moći izdržati. I treće, ako ne odgodimo, nećemo doći na vrijeme u odboru ENVI vezano uz E, obnovljivu izvoru energije. Oni moraju glasovati o tome 23. listopada, no još uvijek možemo stići na glasovanje e, u odboru ITRE. Nešto što se tiče prometa vezano uz e, biogoriva gdje ENVI ima isključivu nadležnost, na to ne možemo utjecati, to je negativna strana samo bih vam želio iznijeti svu ovu složenost. Mislim da je bitno, da bi bilo mnogo bolje da sada ne glasujemo o tome. To je samo predlog ako želite nastaviti s glasovanjem u redu, ali onda ćemo imati još jednom jako dugi sastanak. U redu, što misle drugi o tome? Gospodine Salini. Ma, la, voto Ovaj prijedlog odgađanja glasovanja prema nama se čini ispravnim. Imamo problem s Envijom, nemamo problem s Itreom, ali smatram da bismo trebali dati dobar mandat Enviju koristeći upravo ovo izvješće. No, bez obzira na to, slažem se sa prijedlogom izvjestitelja da odgodimo glasovanje. Gospođa Rubudel. Ja razumijem da neki ne mogu dulje ostati na glasanju, iako smo onda i nakon toga na dnevnom redu imali vrlo važne teme, to je šteta. Ali ono što je stvarno šteta i zbog toga ne možemo podržati ovaj prijedlog izvjestitelja je to što ako danas ne glasamo sve ono što, što je vezano uz odbor Envi zapravo neće više pristići na vrijeme tamo i to je za nas doista problem. Dakle, razumijemo ove zabrinutosti i činjenicu da možda jedan dio zastupnika moralo napustiti već e, dvoranu, ali istodobno, eto, mislim, imamo popunjen dnevni red u odboru TRAN e, do samog kraja današnjeg dana. Dobro, evo sad ćemo samo nešto pojasniti. Dakle, kada govorimo o ovom ovdje izvješću, onda zapravo govorimo o znači isključive nadležnosti odbora TRAN po pitanju ovog izvješća. Mm, zastupnica Foster ECR. Samo kratko nešto znamo kao što smo i mi e, sami izvjestitelji E, ponekad je ovo vrlo teško sve tako napraviti. E, izvješće na, samo inicijativno izvješće od 40 stranica sa nedovoljno kompromisa, mislim da bismo trebali preporučiti ako netko ima samo inicijativno mišljenje koje podnosi ovom odboru, mm, mora računati s tim da će biti mnogo kompromisa i izvješće će zapravo biti očajničko ja mogu ostati, došli smo da glasujemo, no izvjestitelj se mora ozbiljno potruditi da dođe do sporazuma. To se jutro se nije dogodilo, ne znam kako će sve završiti. Rado ću glasovati i dalje ako ljudi se slažu. Dobro, u redu. Tko se još javio? Da čujemo što misli Alde. Mm, Jasne su mi poteškoće nekih političkih klubova, mi ih ne dijelimo, ali postoji određeni meritum u tome. No postoji meritum u tome da se glasuje prije no što će se glasovati u Enviju. Toga možemo nastaviti pod uvjetom da ćemo e, naći jedan vremen, neko će u Strasburu i u Strasburu održati glasovanje. Zastupnica Ajuto, izvolite. Evo, samo kratko. Dakle, ja ne smatram da je opravdan ovaj razlog da odgodimo glasovanje, zato što ćemo zakasniti, zato što kasnimo i zato što neke kolege ne mogu biti ovdje. Ako smo predvidjeli glasovanje jutro, sam da nema smisla prekidati ovo zbog toga. Ako imamo neki politički razlog u redu, ali razlog to da ljudi moraju otići, to je stvarno slabo obrazloženje. E, e. Ispričavam se. Dakle ovako, kada, da čujemo još i ljevicu. oprostite, preskočila sam vas. Gubimo vrijeme kada razgovaramo, trebamo završiti glasovanje, onda možemo otići kući. U redu, onda ćemo glasovati. Tko je za odgađanje? Dakle, odgađanje glasovanja za. Protiv odgađanja. E, e, e. Dobro, bila sam jasna. Dakle, tko je za odgađanje glasovanja? Dakle, tko, tko kaže da za današnje glasovanje u ovom izvješću? Tko kaže ne? Većina kaže ne. Dakle, onda ćemo odgoditi glasovanje o izvješću zastupnika Eichhauta. Molim vas da se da kontaktirate tajništvo kako bismo našli brzo novi termin i novi datum glasovanja. Dakle, imat ćemo drugo glasovanje na moj prijedlog, ali morali smo glasovati prije glasovanja u Envi. U ponedjeljak na večer imamo glasovanje u odboru Envi, no ne možemo mi organizirati naše glasovanje prije toga. Bilo bi legitimno pokušati glasovati prije no što se u svoje mišljenje u odboru Envi. Dakle, ako neko od kolega govori, molimo da to poštujete. Poslušajmo, jesmo, jeste li čuli gospodina Teličku? Dakle, molim vas imate poštovanje prema vašim kolegama, izvolite. Hvala lijepa. Mislio sam da bismo trebali glasovati o mom prijedlogu, a to je da glasujemo prije glasovanja u odboru Envi. U ponedjeljak na večer će se glasovati u Enviju, no ja bih unatoč tome pozvao sve političke klubove da mi glasujemo prije Envija, jer u protivnom ne bih rekao da nema smisla, ali u svakom slučaju ćemo umanjiti relevantnost glasovanja i stajališta koje želimo zauzeti. Mislim da možemo reći da je to dobar prijedlog, jer znamo da u Strasburu ponedjeljak navečer je teško naći vrijeme, pa e, možemo se barem pokušati dogovoriti da ćemo E, to napraviti, pokušati barem napraviti, ne znam točno na pamet vrijeme kada odbor Envi glasuje, ali ako postoji mogućnost da mi glasujemo prije, podržavam prijedlog zastupnika Teličke. Ne znam da li će planning to moći tako napraviti, ali to trebamo provjeriti. Dakle, onda ćemo napraviti sve što možemo kako bismo pokušali glasovati o vašem izvješću prije glasovanje u odboru Envi. Dobro, dakle, da, to je izvješće za ITRE, ali zapravo prije toga imamo glasovanje na NBU. Ok, moramo provjeriti. Kontaktirajte tajništvo kako biste uskladili datume. Zahvaljujem. A sada ćemo nastaviti naš sastanak. qui veulent quitter la salle le Dobro, ako netko želi izaći, neka to napravi u tišini, a mi ćemo nastaviti s dnevnim redom. Razmjena gledišta s glavnom upravom za mobilnost i promet o paketu za mobilnost. Imamo dva aspekta, unutarnje tržište i socijalna dimenzija. Molim vas još jednom, tko želi izaći, neka izađe u tišini. Voilà, c'est mieux. U redu. Nastavljamo dalje. Kao što znate, Povjerenica Bulc je predstavila ovaj e, paket mjera na plenarnoj 31. svibnja, a odbor TRAN je predstavio ovaj prijedlog 19.6. Danas imamo razmjenu mišljenja s glavnom upravom za mobilnost i promet, a nakon toga ćemo se e, također konzultirati sa stručnjacima na zajedničkoj raspravi s odborom EMPL 16.10. A nakon toga imamo saslušanje 22. i 23. studenog Eh, rasprave će voditi naši izvjestitelji koji su, koji su pripremili svoje nacrte izvješća o kojima ćemo se raspraviti znači, u konačnoj raspravi zapravo u siječnju. Mi ćemo podijeliti ovu raspravu u dva dijela. Prvi dio će se ticati socijalnih aspekata i tržišta, a nakon toga ćemo nastaviti sa cestovnim naknadama, eurovinjetama i tako dalje. Dobro, sada ću prvo dati riječ zastupnici Varnar. Izvolite. E, ne želite li doći ovdje k nama u redu? Dobro, onda možete ostati i dolje. Dakle, izvolite, molim vas sada da kratko predstavite, znači ovaj socijalni aspekt i aspekt tržišta. Dakle, pitanje je pristupa tržištu i struci, vrijeme vožnje, stanki, odmora, dakle, upućivanje vozača, e, unajmljena vozila i tako dalje. Evo, imate sada 10 minuta na raspolaganju, a onda ćemo dati vrijeme za izlaganje izvjestitelju i izvjetiteljima u sjeni. Ovo je vrlo politička tema i vjerujem da će se mnogi kolege htjeti javiti za riječ. Molim vas da se na vrijeme upišete na listu govornika. Moram vam reći i da imamo otprilike nešto manje od dva sata za ovu raspravu Riječ je o sedam prijedloga zakonodavnih akata. Evo, sada ćemo znači se ograničiti e, na to da svakom govorniku damo otprilike dvije minute i molim vas da poštujete vrijeme koje na raspolaganju. Dajem riječ gospođi Werner da nam u deset minuta predstavi ove prijedloge vezane uz prve teme koje smo naveli. Hvala. Zahvaljujem. Evo, ja se e, slažem da ostanem ovdje zato što pored mene sjede kolege koji rade na svim ovim prijedlozima prijedlozima zakonodavnih akata. Danas sam ovdje kako bih odgovorila u detalje na sva vaša postavljena pitanja. Kao što znate, 31. svibnja ova direktiva bila usvojena kao dio širokog paketa Europa u pokretu čista konkurentnost i mobilnost povezivanja. Ono što je komisija pokušala napraviti je bilo zauzeti šire stajalište o cestovnom prometu u cijelosti. Znamo da postoje mnogi izazovi, mnoge promjene se neprestano događaju zbog novih tehnologija, novih poslovnih modela koji mobilnost čine održivom, no postoji potencijal da se stvore nove nejednakosti. Stoga je u našem interesu pogledati taj poslovni model i izazove koji su pred nama. Mobilnost prolazi kroz velike promjene i sve je to u okviru naših obveza da ispunimo klimatske ciljeve i da imamo socijalno, društveno pravedan sektor za naše radnike. Cestovni prijedlozi pokušavaju osigurati uravnoteženi pristup to je usko vezano uz socijalne i tržišne aspekte kojem ćemo, toj temi ćemo posvetiti prvi dio naše rasprave. Sveukupni cilj je promicati učinkovito i konkurentno unutarnje tržište i moraju se osigurati pravedni i prikladni tržišni uvjeti, posebice za vozače i sve sudionike u prometu. Moramo pridonijeti i okolišnim ciljevima što, je, što se odnosi na naplatu e, naknada za uporabu infrastrukture i moramo govoriti u drugom krugu o pojmu digitalizacije koji se pojavljuje u ovom sektoru. Što se tiče socijalnog aspekta na unutarnjem tržištu, postoje neka hitna pitanja koja moramo riješiti. Stvari ne funkcioniraju onako kako bismo željeli. Željeli bismo imati e, što moguće više predloga usvojenih prije izbora za Europski parlament u lipnju 2019. godine i zato smo jako zainteresirani da cijeli postupak se odvija brzo. Prije što uđem u samu samu srž ovih tema. Imamo i neke druge inicijative u okviru drugog paketa za mobilnost 8.11. koji je to na dnevnom redu komisije. Imamo i niz e, sekundarnih zakonodavnih i nezakonodavnih prijedloga. Prvi je e, revizija direktive o čistim vozilima s aspekta javne nabave. Imamo aspekt tržišta autobusa i turističkih autobusa. E, želimo osigurati alternative putem individualnih vozila vožnji. Također želimo da bude raširenija mreža stanica za napajanje električnom energijom za električna vozila. Imamo standarde za alternativnu naplatu cestarina za korištenje infrastrukture. I znam da su neke od vas zainteresirani za kombiniranu direktivu o prometu koja je izravno vezana uz uredbu o kabotaži. Nekoliko riječi o ključnim elementima našeg prijedloga, bit ću kratka. Što se tiče kabotaže, naš prijedlog bi trebao pojednostavniti pravila tako da one bude jednostavnija u smislu provedbe. Naš cilj nije niti da dalje otvaramo, ali niti zatvaramo tržište. Pokušamo pronaći pravu ravnotežu, vidjet ćete u našoj ocjeni učinka naše stajalište. Bavimo se pitanjem fiktivnih kompanija. Naime, imamo kombinaciju snažanja, osnaživanja kriterija za etabliranje takvih e, tvrtki u stranim zemljama i moramo poboljšati upravnu suradnju između država članica kako bismo se pobrinuli da postoji praćenje i kontrola. Predlažemo također da laka gospodarska vozila, manji kombi, budu u području primjene pravila za pristup profesiji. Želimo sve to kalibrirati tako da ne bude preteško, ali da imamo minimalnu razinu profesionalizma u ovom sektoru jer smo primili mnogo pritužba E, vezano uz korištenje kombija da se zaobiđu pravila koja se primjenjuju na teška gospodarska vozila. Predlažemo i povećanje fleksibilnosti e, za e, primjenu unamljenih vozila, uklanjajući ograničenja koja će omogućiti bolju prilagodbu ovisno o sezonskim potrebama i vršnim opterećenjima. Moramo pojačati pravnu sigurnost, osigurati prikladne pravne e, radne uvjete. Vozači imaju pravo na e, redovni tjedni odmor u prikladnom smještaju. Ta rasprava se već vodi na vijeću i oni su već ostvarili određeni napredak. Moramo pogledati postoji li dovoljno sigurnih parkirališnih prostora i zastupnik Van Dalen nam je omogućio da provedemo studiju i da osiguramo novac za pilot projekte iz proračuna za 2017. godinu. Ovo je pravi trenutak za provođenje takve studije. Također predlažemo izmjene u organizaciji tjednih vremena odmora za vozače. Imamo novo pravilo o povratku kući za vozače. Cilj toga je povećati fleksibilnost i za, i za vozače i za poduzeća koje organiziraju vožnje, ali potrebno je poboljšati radne uvjete i e, ravnotežu između života i rada. Te, to bi trebalo doprinijeti i sigurnosti na cestovnog prometa i želimo tu struku činiti privlačnijom. U nekim slučajima postoji nedostatak tih radnika. Također pokušavamo osigurati uvjete za primjenu e, pravila o upućivanju vozača u međunarodnom cestovnom prometu. Komisija ne sumnja da se ova direktiva o upućivanju primjenjuje na cestovni promet i mi predlažemo poseban režim koji uzima u obzir specifičnosti uz neke administrativne prilagodbe ovisno o sektoru. Također predlažemo uskladiti provedbu i ojačati strukturu upravne suradnje između nacionalnih tijela. U tom kontekstu potičemo primjenu i razvoj digitalnih dokumenata koji će smanjiti administrativne troškove za prijevoznike i poboljšati kontrole. Vidjeli smo impresivne brojke u smislu toga koliko, koliko bismo mogli umanjiti administrativno opterećenje tijekom pet godina od 3 do 5 milijuna. A sada nekoliko riječi o samom procesu. Kao što se vjerojatno sjećate, povjerenica Bulc je na plenarnoj sjednici iznijela prijedlog isti dan kada ga je komisija usvojila. Prije nekoliko tjedana ste imali priliku postaviti neka pitanja e, našem glavnom direktoru i imali smo mnogo prilika susresti se sa izvjestiteljima i predložiti im našu pomoć i potporu. Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa različitim razinama u parlamentu, jer pokušavamo odgovoriti na sva pitanja. Što se tiče vijeća, moramo dati priznanje estonskom predsjedništvu, jer su započeli raditi na vrlo intenzivan način i stvarili su prilično dojemljiv napredak što se tiče e, socijalnog unutarnjeg tržišta i u smislu sveobuhvatnog izvješća o napretku o kojem bi vijeće trebalo razgovarati 5. prosinca na vijeću za ministre prometa. Na taj način mislimo da bismo mogli otvoriti mogućnost da se u sljedećem semestru usvoji opći pristup u tijekom bugarskog predsjedanja u lipnju i nakon toga vijeće može biti pripremno za trijalog. Predsjedništvo također planira na vijeću u prosincu raspravu o naplati cestarina na vijeću ministara prometa možemo danas već vidjeti neka kompromisna rješenja koja se pojavljuju u nekim područjima država članicama, na primjer uspostava i osnivanje poduzeća, kako bi se spriječilo osnivanje fiktivnih poduzeća, također kalibriranje prijedloga za e, teška gospodarska vozila kako bi se bolje koristio tahograf, kako bi se provodilo zakonodavstvo u suradnji između država članica. Pitanja kao što su kabotaža su predmet intenzivnijih rasprava, no atmosfera je vrlo konstruktivna i već sada možemo vidjeti da ćemo doći do kreativnih rješenja i da ćemo moći riješiti sustavno pitanje kabotaže. Što se tiče E, socijalnih prijedloga, društvenih prijedloga, imamo, određene zajedničke elemente kao što su vozačke kabine u kojima vozači spavaju i povratak kući. E, što se tiče e, socijalnih aspekta, vijeće raspravlja o općoj direktivi o upućivanju radnika. 23. listopada na vijeću EPSCO će se o tome dodatno razgovarati. E, jučer na Koreperu smo ustanovili da postoje dva bloka država članica po tom pitanju. I zato mi je drago da smo u ovako velikom broju danas ovdje, kako bismo mogli odgovoriti na sva vaša pitanja. Vi ste naš nadležni odbor e, u suradnji sa e, odborom EMPL i odborom za zapošljavanje. Želim ponoviti da je cilj komisije usvojiti što je moguće više zakonodavnih prijedloga koji bi trebali biti usuglašeni prije kraja mandata ovog Europskog parlamenta. Vidjet ćete da je predsjednik Juncker u svom govoru o stanju Unije pozvao na brzo usvajanje ovog paketa. Mi smo pripremni odgovoriti na vaša pitanja sada ili ako ne možemo odmah, odgovorit ćemo u pisanom obliku. Hvala. Merci beaucoup. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam na ovom e, predstavljanju koje je bilo doista iscrpno. I činjenica je da će nam trebati još nekih e, detalja. Istina je da nemamo previše vremena, ali pokušat ću dati riječ svima onima koji su to zatražili. Započet ćemo sa zastupnicom De Graf. Puno hvala. Evo, dopustite mi da se sada e, e, zapravo obratim vama s obzirom na sva događanje u Španjolskoj i htio bih biti danas tamo, ali evo moram biti danas ovdje s vama. Kada govorimo o španjolskoj liberalnoj afirmaciji koja se dogodila je bila iz 1812. godine kada su nam rekli da su svi Španjolci zapravo e, pravedni i ujedinjeni I, i tada su se svi slagali. Kada govorimo o ovom prometu, svi ciljevi i afirmacije koje se e, zapravo provode u ovom paketu za mobilnost odnose se na e, više nadležnosti znači javnim službama, e, također na poboljšanje uvjeta života i rada za smanjenje emisija, te također za internalizaciju i smanjenje tih internih troškova. Mi smatramo da su to sve plemeniti ciljevi i svi to tako misle, ali činjenica je da se moramo osvrnuti na konkretna rješenja. E, dakle, mi ovdje e, podržavamo fleksibilniju upotrebu tjednog odmora koju je predložila komisija, ali smatramo da kada je riječ o tim odmorima e, zabrane spavanja u kabini za vrijeme odbora, mi sa tim imamo nekakvih nedoumica. E, smatram, kao što se ovdje kaže, da bi osigurati adekvatan smještaj bilo nužno uz normalno i e, sanitarni čvor. Ja se sada pitam što mislite o nekakvim e, možda hotelima koji su u cestu, a koji su možda gori od tih kabina u kojima spavaju naši vozači. Biste li poslali inspekcije da proučete hotele? Kada govorimo o upućivanju radnika, mislimo da to nije baš prilagođeno stvarnosti niti propisno proporcionalno. E, dakle, ta direktiva za upočivanje radnika je e, bila e, ta koja je trebala regulirati situaciju sa radnicima koji rade izvan svojih zemalja tijekom nekoliko mjeseci, ali smatramo da taj prijedlog nije proporcionalan. E, nakon toga kada govorimo o e, samom pristupu tržištu i o pristupu djelatnosti vozača, mislimo da to treba biti povezano i sa manjim vozilima i želimo da se to u potpunosti primijeni e, za sva vozila koja imaju od 3,5 tone nadalje. Dakle, mi bismo htjeli da nam komisija kaže koji su razlozi e, za takvu odluku i na koji način to to se razriješiti. Budući da više nema vremena, još ću samo reći e, jedan općeniti komentar. Da, ovo je političko pitanje, ali je u ovom trenutku prikladno pitanje. Moramo također upozoriti komisiju da svi ovi kombinirani prijedlozi iz paketa za mobilnost e, dovode do pitanja nadležnosti i sigurno će biti i gubitnika i pobjednika. Pobjedit će one bogatije zemlje, a izgubit će normalno one siromašnije zemlje koje već i ovako i onako imaju problema sa kapitalom. A činjenica je da ćemo postići asimetrične učinke koji su nepošteni. I zapravo smatram da kada ste govorili o ujednačavanju uh, uvjeta za sve vozače u EU, mislim da to ne stoji. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Nilsson. Zahvaljujem. Gospodin Nilsson, izvolite. Eh, Zahvaljujem. Kada govorimo o paketu za mobilnost, ja bih vrlo rado ovdje citirao predsjednika Junkera. Dakle, on je u nekoliko navrata e, ovdje u Europskoj uniji u svojim izlaganjima rekao da se socijalni dumping ne smije prihvatiti i da je to dobra polazišna točka po mom mišljenju kada radimo na ovim pitanjima. Upravo iz tog razloga Smatram da je na neki način razočaravajuće govoriti o poslovnom modelu kada raspravljamo o paketu za mobilnost. Dakle, to bi na nekim dijelovima moglo zapravo značiti da se mm, da može doći do situacije kada će ljudi birati države članice ovisno o tome gdje se plaćaju manji porezi, da će doći do onog poznatog e, shoppinga boljih uvjeta, e, tamo gdje znači, ići će ljudi prema mjestima gdje su bolji uvjeti rada i zato smatram da upravo to može uzrokovati socijalni dumping. Dakle, kada govorimo o ovom prijedlogu komisije, ja smatram da bi oni trebali poboljšati znači uvjete rada naših e, autoprijevoznika i e, vozača kamiona. Kada govorimo o kabotaži, nije bitno je li 2, 7 ili 10 dana, važan je nadzor, važna je kontrola, a ta kontrola se može konkretno provoditi samo ako postoje nadležna tijela za to. Dakle, naše države članice su odgovorne za to, to je činjenica, to je njihove nadležnosti, ali svim onima koji provode kontrolu moramo olakšati. Ako imamo digitalne tahografe u vozilima, koji funkcioniraju na prikladan način, to bi u potpunosti moglo olakšati kontrolu. E, ja smatram da nema smisla usvajati propise i pravila koje nećemo moći primjenjivati u praksi koje će se stalno kršiti. Kada govorimo o e, sistema, znači sustavne kabotaži, to jest problem i mi se moramo boriti protiv toga. Dakle, ako ćemo slijediti ovaj poziv Junkera da blokiramo što više mogući socijalni dumping, onda je ovo jedno od pitanja koje trebamo razriješiti. Kada govorimo o e, malim, znači osobnim automobilima i o lakim gospodarskim vozilima, postoje neke države u Europskoj uniji koje imaju rješenja za kombinaciju prijevoza ali samo tržište je to koje razrješava tu situaciju, a ne sama direktiva, nego upravo način na koji tržište funkcionira ova direktiva se ne može iskoristiti kako bismo pojačali kontrole po pitanju e, kapotaže. I e, u to sam siguran. I sada ću se samo, e, evo, da su kontrole iznimno bitne, a bez toga sva pravila koja mi ovdje donesemo i izglasamo neće imati smisla. Zahvaljujem. i zastupnik Zile. Uh, uh, Nema baš mnogo zastupnika sada u dvorani da raspravljamo o ovoj temi, no želio bih reći nekoliko riječi. Prije svega želim zahvaliti komisiji na očekivanjima da će vijeće ostvariti napredak vezano uz ovaj važni dosije. To je za nas vrlo bitno. Mislim da nećemo napraviti neku veliku razliku po eh, socijalnim pitanjima, no komisija je rekla da ćemo imati dva tabora država članica koje će se razlikovati u svom pristupu. To je razumljivo, to nije toliko političko pitanje. Moj dugoročni cilj nije vezan uz eh, paket mobilnosti, već uz jedinstveno tržište. I sama definicija kabotaže je pogrešna ako govorimo o jednom e, zajedničkom tržištu ili o 28 jedinstvenih tržišta. Moramo ispuniti neke socijalne preduvjete, minimalne zahtjeve i onda se možemo nadmetati. Nećemo uspjeti s tom filozofijom tijekom rasprave o paketu o mobilnosti, no želio bih zamoliti kolege da uvide da možemo poslati signal da smo podijeljeni po ovim pitanjima u Europskoj uniji, jer tržište cestovnog prometa je, nije toliko zajedničko koliko bi trebalo biti. Također ovaj povratak kući, što je definicija doma, povratak domu? Da li je dom e, označen registarskim pločicama na kamionu ili se radi o državljanstvu vozača? što se podrazumijeva pod domom i zašto europski građani ne mogu odlučiti u svoje slobodno vrijeme otići nekamo drugo, nekamo drugamo, što ne mora biti zemlja koja je navedena u putovnici. To je pojam u vezi kojega nisam e, dobio zadovoljavajući odgovor od onih koji pripremaju ovo izvješće, no možda u vijeću je situacija jasnija no nisam čuo jasan odgovor još uvijek ni od koga. Stoga mislim da se nalazimo u tom stadiju u kojem jesmo, pokušamo surađivati kako bismo došli do najboljeg mogućeg kompromisa. I posljednje što sam zaboravila reći, u odboru za zapošljavanje mi je rečeno da oni E, direktivu o upućivanju radnika koriste samo uvodnu izjavu u kontekstu paketa o mobilnosti, a na, u plenumu znamo da uvodne izjave nemaju e, zakonsku snagu i, nisu, mi zato zbunjujemo sve dionike koji su uključeni u ovu situaciju mi ćemo razgovarati o paketu za mobilnost određeno vrijeme. U najboljem slučaju ćemo ga finalizirati prije kraja našeg mandata i tijekom tog vremena ne postoji pravna sigurnost ako parlament završi pregovore o direktivi o upućenim radnicima jer ima i postoji politički pritisak u nekim državama članicama i e, zakonodavstvo o upućivanju radnika će biti brzo završeno, ali tu će postojati jasne pravne nesigurnosti jer sada postoje samo uvodne izjave u toj direktivi. Zastupnik Telička. Hvala lijepa. Kolege, svi znamo da je ovo jedan od najvažnijih zakonodavnih akata i znamo da je to iznimno politički osjetljivo pitanje, tehničko, stručno, ima velike implikacije. Govorimo o tržištu i o socijalnoj dimenziji naplate cestarina, znamo da imamo vrlo različite stavove, ne samo u vijeću, već i u Europskom parlamentu. Istodobno, još uvijek se nismo upustili u razmatranja na razini odbora. Postoje neke države članice koje poduzimaju individualne mjere, što bi se moglo shvatiti kao nešto što je privremeno, no svi znamo da utječe na stajališta država članica i zapravo stvara potencijalni ishod naših pregovora. Stoga bih sada želio, prije no što iznesem dodatne komentare, želio bih reći da očekujem da će komisija pregovarati sa onim državama koje već jesu ili budu poduzele jednostrane zakonodavne ili nezakonodavne mjere, a koje da, trebala, bih, trebala bi na njih apelirati da se suzdrže od takvih mjera i prvenstveno zato da dobijemo visoko kvalitetno zakonodavstvo. Naravno da govorimo o socijalnom dumpingu, o unutarnjem tržištu, svatko podrazumijeva pod riječju pojmom socijalni dumping nešto drugo. Možda i pod pojmom unutarnje tržište. Mi svi znamo da ako želimo uspjeti i ako želimo imati predvidive, dosljedne, pravne preduvjete, e, uvjete, okvire, morat ćemo sklopiti kompromis na razini političkih klubova. U protivnom ćemo imati duge glasačke liste sa mnogo amandmana i, i rezultat svega će biti jedan hibrid. Stoga ću na sve apelirati. Postoji protekcionizam, ali postoje i slučajevi u kojima neka poduzeća iz istočnoeuropskih zemalja ili u vlasništvu francuskog ili belgijskog kompanije šalju kamione koji imaju turneju po državama članicama tjednima. E, vozači e, moraju spavati na parkiralištima za vrlo malu plaću. To je jedan ekstrem. A drugi ekstrem je da ćemo pasti u iskušenje da narušimo unutarnje tržište i e, neke države članice to žele. Jedno i drugo je vrlo opasno imat će posljedice ne samo po promet, već i po druge gospodarske parametre u državama članicama. Što se tiče nekih od ovih e, elemenata, postoji potreba da e, reguliramo vrijeme odmora. No ono što se predlaže opet su nejasne definicije, pogrešne E, tvrdnje koje nisu nužno uvijek poduprte solidnim procjenama učinka. Samo navesti ću jedan primjer. Na kraju termina A vozač se mora vratiti, ali ne i kamion. To je paradoks. Problem je kamion, a ne vozač. Ako ću stvoriti poslovni model, ja ću uspjeti vozača vratiti u roku od nekoliko sati. To je jedan od primjera. Također parkirališta. Imam, znam da nemam više vremena, ali moramo ozbiljno porazgovarati o paketu o mobilnosti ili ćemo iznijeti nekoliko općih komentara, a treba nam ozbiljna rasprava. Dakle, jedan primjer kabotaža. To je nešto što je vrlo teško kontrolirati. E, no, nemamo parkirališta isto tako. Sve u moram reći da je ovo prilično dobar paket no postoje neki problematični elementi, stoga bih apelirao na sve vas da imamo sakupimo političku hrabrost i da izvršimo pritisak na obje strane kako bismo imali dobar paket i radi prometa i radi industrije i gospodarskih subjekata. Za sada to nije slučaj. Ja ću iznijeti niz prijedloga ne samo u svom dosjeu, u kojem sam izvjestitelj, već i kod drugih dosija. Budimo razumni, budimo odgovorni. Zahvaljujem. Evo, ja se sada javljam kao suizvjestiteljica. Dakle, mi ćemo napokon imati paket za mobilnost u kojem će ova socijalna dimenzija e, biti ta koja nam neće dopustiti da se pravimo i dalje govorimo da problemi ne postoje. Činjenica je da problemi postoje i da svi moramo pronaći rješenja. Svi su govorili o socijalnom dumpingu i to je otrov našeg europskog projekta. Upravo iz tog razloga moramo napraviti napredak kad je riječ o socijalnom aspektu. Na kraju krajeva nije riječ o stvaranju e, znači, konkurentnosti između e, prijevoznika iz drugačijih država. Ne, nego kako da zaštitimo sve evropske radnike. Kao cijelinu. To je naš cilj. Komisija nam kaže da moramo okončati takve letterbox tvrtke, te sve fiktivne tvrtke. E, kako je moguće da je taj problem i dalje prisutan, Na prvi put smo se susreli s njime negdje 2007. godine. Je li vrijeme da napokon bika uhvatimo za rogove? Dakle, neke su se tvrtke odlučile otvoriti lažne podružnice u drugim državama članicama, ali činjenica je da su žrtve uvijek one iste, a to su radnici koje se na sve moguće načine iskorištava na način da im se daju niske plaće te se ne poštivaju njihovi uvjeti rada. Glavno pitanje, po mom mišljenju, je upravo pitanje kontrole. Kada kažemo kontrola, to znači i sankcija. A ja ovdje ne čujem da se govori išta o sankcijama, znači nikakvim kaznama. Kada e, vidim kako posluju neke tvrtke, također ovdje u, u Belgiji, neću ih sada navoditi po imenima, ja smatram da je potrebno uze, u, uvesti e, vrlo stroge sankcije i kazne. Druga stvar koju želim reći tiče se kabotaže. Dakle, e, operacije kapotaže imaju, e, su odobrane maksimalno tri puta u sedam dana e, koji dakle koji slijede nakon tog perioda prihvata koji je uslijedio nakon kabotaže. Ja ne shvaćam zašto se je predlaže pet dana i uopće mi nije jasno zašto se uopće pokušava postaviti to ograničenje. Naime, Znači, ako u tih pet dana vozači obave sve one operacije koje su htjeli, a u okviru e, takve vrste liberalizacije, ja mislim da se ovdje dovode u pitanje radni uvjeti, a ne samo sigurnost na cesti. Znači, osim toga, vozač je taj koji će morati ubrzati svoj rad e, s obzirom da ima neograničen broj operacija koje može obaviti, a na taj način će sigurnost cestovnog prometa biti upitna. Dakle, ja bih e, zamolila za dodatno mišljenje, dodatno pojašnjenje po pitanju ove teme. Dakle, danas kada govorimo o samom ograničenju, činjenica je da ono više ne postoji. Njega smo jednostavno preskočili i to je to kontrola, tahografi, ne znam, mislim da nam to 2040. više neće služiti, moramo biti iskreni. Ili ćemo koristiti te tahografe od 2020. godine u trenutku kada će pregovori biti gotovi. Ako to nećemo tako napraviti, onda nam to više ničemu neće služiti. Ista stvar je i s kontrolama. Nije dovoljno da budemo samo sigurni u tehnologiju, nego smatram da bismo trebali napraviti neke predostrožne mjere. Evo, istina je da sam ja prekoračila svoje vrijeme govora. Dakle, ali, zar e, ne bismo trebali razmišljati o jednoj Europskoj agenciji za nadzor koja će zapošljavati europske inspektore? Ako imamo i carinike, znači koji na taj način obavljaju svoj posao, možemo imati i, evropske europske inspektore koji bi obavljali svoj dio posla. Dakle, rekla sam tijelo, nisam rekla agencija, nego nekakva vrsta tijela. Ovako, e, ja više ne želim zloupotrebljavati ovo vrijeme i daću riječ e, gospodinu Petru Lungrenu. Zahvaljujem. Evo, za razliku od e, kolega iz glavne uprave za mobilnost i promet i nekih kolega koji su se javili prije mene, ja sam E, taj koji sam na vlastitoj koži preživio sve ovo. Od 1984. sam radio kao vozač i znam kako funkcionira tržište u moje zemlji. Radio sam do 1995. Nažalost, e, Švedska kada je e, ušla, znači do trenutka kada je Švedska ušla u Europsku uniju. Dakle, činjenica je da Europska unija nije uspjela ojačati e, konkurentnost i tržišno natjecanje, nego upravo suprotno. Ova pravila koja donosimo na europskoj razini su smanjila tržišno natjecanje i smanjila su konkurentnost zato što smo otvorili tržište konkurentnim tvrtkama iz drugih zemalja koji zapošljavaju svoje radnike i oni e, ih plaćaju po, sa puno manjim naknadama, a oni su ti koji su i konkurencija nekim poduzećima koja po pošteno poslu u našim zemljama te nude puno bolje uvjeti rada svojim radnicima. Vi kažete da želite pojednostaviti kapotažu. E, želite, znači, e, ta e, vi želite znači ta tri dana zapravo liberalizirati već sa tri, na pet dana, a ja imam problem i sa ova tri dana da budemo iskreni. Dakle, ako ako E, jedan znači e, djelatnik ne uspije znači nabrojati čak do tri dana te kabotaže zamislite samo još i više od toga velika pogreška u ovoj direktivi o kabotaži je to što niste dopustili niti jedno odstupanje dakle nakon što ste iskoristili taj tjedan za kabotažu onda se vozilo mora vratiti u e, vlastitu zemlju evo to je jedna rečenica koja bi mogla spasiti sve, samo da je bila unesena odmah na početku i ne bismo se suočili sa čitavom ovom salom problema s kojima smo se suočili kasnije. Što se tiče upućivanja radnika, Dakle, mi ne polažemo previše nade u ovo rješenje. Vidjeli smo da i do sada to već loše funkcionira. E, lokalna policija te lokalna znači e, e, porezna tijela su ta koja na kraju krajeva ne znaju kako provesti učinkovite kontrole. Trebalo bi napraviti veliku organizaciju koja će moći zaista učinkovito provoditi kontrole. E, kada govorimo o malim, e, znači o lakim gospodarskim vozilima, nemoguće provoditi kontrole, policija to gotovo ne može činiti. U tekstu se kaže da bi se e, promet trebao znači da bi se znači prijevoznik e, trebao voziti do najprikladnijeg najbližeg mjesta. Što to zapravo znači? To znači da e, ćemo širom otvoriti vrata razno raznim prijevarama i zaobilaženjima propisa. Dakle, e, mislim da to ničemu neće služiti, ovako kako je sada definirano. Znači, kada govorimo o kabotaži, Može, mogu vam reći da je to nanijelo veliku štetu čitavom tržištu upravo kada smo otvorili vrata novim prijedlozima o slobodnom broju tih e, znači e, prijevoza u pet dana. Dakle, budući da se to već pokazalo kao nešto što može nanijeti štetu, a ne poboljšanje našem sektoru, onda ne možemo očekivati da će ova nova pravila donijeti neke dobrobiti za naš sektor. Samo će ga oslabiti. Dakle, kada govorimo o lokalnoj distribuciji robe, recimo u gradovima, e, mislim e, da, da, kada je riječ o tom kao slobodnom prometovanju tijekom pet dana, ako oni odlaze, ako se želje njih da odu preko granice, onda oni zapravo ne mogu obavljati te posao koji trebaju na lokalnoj razini između gradova. Nadalje, tjedni odmor za E, vozače. Dakle, treba osigurati sobu u hotelu ili motelu, znači adekvatan smještaj. E, osoba koja vozi je odgovorna za teret u svom vozilu, znači vozač je odgovoran za teret u kamionu kad imate kamion od 40 eh, tona, kakav eh, adekvatan parking može imati ako će spavati u nekom od motela? Dakle, vozač neće otići spavati u hotel ako ne može na sigurnom mjestu eh, parkirati kamion. Dakle, mi ćemo ovako samo vjerojatno uništiti ovo tržište. Kolege, ja bih vas zamolio da vaše intervencije budu kratke jer u protivnom nećemo imati vremena za drugi dio rasprave. Molim vas, budite kraći, govorite e, kraće tri minute. Zastupnik Van de Kamp. Pokušat ću u dvije minute završiti. U svakom slučaju, hvala. Ja sam izvjestitelj za e, vremena maksimalnog, e, maksimalna dnevna tjedna vremena e, odmora. Kao što smo čuli tijekom podneva, imam sedam točaka koje želim spomenuti. Interakcije između različitih dosjea na kojima radimo. Europska komisija, vijeće i parlament se moraju pobrinuti da imamo sveobuhvatni pristup, u protivnom ćemo se naći u katastrofalnoj situaciji. Stoga izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni moraju biti u nepristanom kontaktu kako bi njihov pristup bio koherentan. E, moje izvješće obuhvaća parkirališta, to je veliki problem. Ne možemo zabraniti vozačima da spavaju u vozačkim kabinama ako ne mogu nigdje drugdje odsjesti i nemaju mjesto za parkiranje kamiona. Stoga je prijedlog komisije preslab. Ne možemo propisati što se mora dogoditi ako ne omogućimo i ne ispunimo uvjete za e, to što tražimo. I sada se vraćam ono što je rekla predsjednica moramo imati ujednačeni jedinstveni pristup socijalnoj politici jer prikladne naknade i kvalitetni radni uvjeti su nešto što moraju postati e, dio naših glavnih politika. To je od vrlo velike važnosti. Pitanje tahografa je također problematično. Slažem se s onime što je rekla predsjednica. Ako se fokusiramo do razloga do 2030. godine, Europska unija će postati smiješna, stoga ću ja podnijeti amandman koji će nas ograničiti na 10 godina i također odredba o ponovnom instaliranju tahografa će biti dio mog amandmana. Morat ćemo odrediti kako ćemo to formulirati i isfinancirati. Ja jesam za to, ali moram još o tome razgovarati sa kolegama detaljnije. Mislim da laka gospodarska vozila moraju također biti opremljena tahografima. To nije teško i to bi zapravo moglo ujednačiti konkurentnost i prijedlog vezan uz kabotažu je preširokog raspona i Europski parlament je zabrinut zbog toga i razmišljamo o razdoblju odmora nakon neograničenog vremena od pet dana kabotaže. I postoji veliki problem vezan uz održavanje, servisiranje u sadašnjem zakonodavstvu to nismo regulirali dovoljno dobro i to moramo poboljšati u paketu za mobilnost i to je naša odgovornost. Hvala lijepa. Najprije ću dati riječ izvjestiteljima. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo ja bih htjela prije svega zahvaliti komisiji što su došli ovdje na naš sastanak kako bi nam predstavili ovaj prvi paket za mobilnost. Mi ga smatramo iznimno važnim i iznimno složenim. Postoji jako puno pozitivnih aspekata u tom e, paketu, ali je toliko složen da moramo biti poprilično oprezni kada govorimo o samom odobravanju te ove raspravi. Već smo razgovarali o unutarnjem tržištu i istina je da se moramo suočiti prije svega sa socijalnim aspektima unutarnjeg tržišta tržišta, ali i sa pitanjem e, znači cestovnih e, naknada. Dakle, to je jedno od e, temeljnih pitanja. Ovi prijedlozi bi trebali razjasniti sve nejasnoće koje smo mi do sada imali. Trebali bismo izbjeći jednostrane mjere koje bi eventualno mogle donositi pojedine države članice, zato što su to mjere koje e, potkopavaju cilj koji želimo ostvariti, a ovo je potpuno dovršetak, potpuno dovršetak unutarnjeg tržišta. Osim toga, važno je da ove nove mjere, osim što se moraju primijeniti, njih moraju i procijeniti i odobriti nadležna tijela. Dakle, mi moramo donijeti ove prijedloge zakonodavnih akata. Nama su potrebne jasne mjere koje će se lako primjenjivati u praksi, koje će ojačati socijalnu jednakost E, na to su nas u prošlosti podsjećali mnogi kolege. Ne smijemo pritom stvoriti dodatne, dodatne ili socijalna ili porezna opterećenja, posebice kada je riječ o malom i srednjem poduzetništvu. Možemo reći da su oni ti koji e, e, imaju veliki udio na tržištu prijevoza robe. Mi moramo imati europsko rješenje, ali to mora biti učinkovito i izvedivo te praktično rješenje. Ja sam izvjestiteljica za o jednu od e, ovih, jedan, jedan od ovih zakonodavnih prijedloga. A zaključit ću znači sa sljedećim. Kada govorimo o e, vozilima bez e, vozača, želim postaviti jedno pitanje. Dakle, to su vozila unamljena bez vozača. Dakle, govori se o nekakvom ograničenju od maksimalno četiri mjeseca je li možda napravljena procjena učinka i zanima me možete li mi to dodatno pojasniti? A kada govorimo o kontroli od strane nadležnih tijela po pitanju tog minimuma od četiri mjeseca. Dakle, mene sada zanima kako će se to ostvariti. Studija učinka je pokazala da se kontrole obavljaju na drugačiji način u različitim državama članicama i zato me sada zanima što se može dogoditi u praksi kada ćemo to pokušati provoditi. E, također i kada je riječ o registriranju unajmljenih vozila, ni ovdje nismo vidjeli konkretan prijedlog komisije. Hoćemo li zadržati već postojeći 28 e, e E, sustava u državama članicama. Kada govorimo o mjerama koje su predstavljene da povećaju konkurentnost, moramo uzeti u obzir da postoje i neka druga tržišta u kojima nije došlo do razvoja kao u nekim drugim zemljama, recimo u mojoj zemlji, u Rumunjskoj, Sloveniji i tako dalje. To su neka pitanja i zamolila bih objašnjenja. Hvala. Hvala lijepa. zastupnice Lukaševska na tri minute. Ne smijemo prebrzo raspravljati o ovom paketu, no moramo eliminirati sve mogućnosti zloporabe i moramo uvesti promjene koje od nas očekuju poduzeća. Na posljedku želimo da naši glasači, potrošači budu zadovoljni našim radom. Imam neka pitanja. Žela bih pitati komisiju nešto o upućenim vozačima. Najprije smo rekli da je to lex specialis vezan uz promet, a sada čujemo da će i aspekt zapošljavanja biti nešto što će se uključiti u direktivu o upućenim vozačima. Da li komisija želi da to pitanje uredi odbor TRAN ili odbor EMPL koji će se baviti pitanjem zapošljavanja i kabotaže. Kao što smo vidjeli u procjeni učinka, 15 država članica bi bilo zadovoljno time a 13 članica iz središnje Europe bi, za njih bi posljedice bile negativne. Stoga bih vas željela podsjetiti da je kabotaža samo 2% svih operacija cestovnog prometa. Stoga je ideja bila da izbjegnemo prazni hod i da ograničimo nečišćenje okoliša. Što je onda komisiji bitnije? da li vam je bitnija zaštita okoliša ili e, vožnja koja e, je beskorisna ili želite zadovoljiti države članice u jednom dijelu, a u drugom dijelu ih razljutiti. Što se tiče dumpinga, to je riječ koju možemo pronaći u riječniku, znači nuditi usluge ili proizvode ispod njihove stvarne vrijednosti no nisam još naišla na prijevozničko poduzeće ili bilo koje poduzeće koje bi nudilo usluge ispod vrijednosti. Dakle, govorimo o konkurentnosti. Znam da neki od vas se s time ne slažete, ali morate to prihvatiti, to je moja mantra morate prihvatiti da postoje različite razine razvoja u državama članicama i različite cjenovne razine i troškovne razine. Jasna mi je ideja, ali nemojte zlorabiti pojam dumping. Hvala vam što ste postivali vrijeme za govor. Gospođa zastupnica, isto tako za tri minute. Samo da vam kažem da je skoro nemoguće da održimo još drugi krug rasprave, tako da ćemo se zadržati samo na ovom krugu izvjestitelja u sjeni. Ispričavam se, ali već imamo sedam minuta kašenja, imat ćemo onda još i druge govornike koji će htjeti uzeti riječ i stoga ćemo se zadržati na izvjesnom u sjeni. Gospođa De Monte će govoriti, gospodin Van Miltenburg i zatim gospodin eh, Deli, onda ćemo preći na drugu raspravu. Mislim da će nam komisija morati eh, u jednom mahu odgovoriti na sve to, inače neće biti moguće. Gospođa De Monte? No. No, c'est le problème, c'est pas la Ne. Izvjestitelji su oni koji su nadležni za dosjeje, a oni koji govore u drugom krugu rasprave jednako su važni kao i ovi koji će govoriti u prvom krugu rasprave. Gospođa De Monte. Zahvaljujem. Evo ja se slažem sa kolegom Wim van der Kampom jer mislim da moramo naći sporazum jer ne smijemo se dopustiti da dođemo do kraja ovog saziva, a da nismo usvojili ovaj paket za mobilnost. Dakle, imam jedno preliminarno, jedan preliminarni komentar kada je riječ o vremenima vožnje i odmora te stanki. Mislim da bi se to trebalo razlikovati između e, znači, prijevoza putnika i prijevoza robe. E, mislim da bismo trebali biti fleksibilniji, trebali bismo uzeti u obzir e, potrebe znači i turista i putnika dakle koji može žele stati i možda bi trebalo eventualno isključiti ili nadodati neke stanke i neke odmore. Dakle trebali bismo odvojiti te dvije situacije, razlikovati putnički i e, prijevoz robe. Kada uđemo malo detaljnije u ovaj prijedlog komisije po pitanje po pitanju e, Uredbe uredbe šezdeset 161 govorilo se o zemlji domaćinu. Dakle ja mislim da bismo trebali to jasnije precizirati. E, u u građanskom pravu postoji razlika između prebivališta i boravišta. Dakle, prebivalište je tamo gdje čovjek baš živi, a boravište je mjesto gdje koje osoba e, izabere kako bi boravila zbog vlastitih poslova ili interesa. Dakle, moramo e, to razjasniti kako bismo izbjegli eventualne nejasnoće. Kada govorimo o autobisu, e, odnosno odmoru izvan kamiona, želim pitati komisiju jesu li proveli studiju po pitanju tih nekakvih nekakvih prikladnih mjesta e, koja bi imala sve potrebne infrastrukture za e, vozače da zaista se mogu pošteno odmoriti. Kada govorimo o preskupim odgovorima za nekakve strukture koje su uz autoceste neće biti rješenje. Možda bismo trebali iznaći neko lakše rješenje e, na način da osiguramo da osiguramo baš prikladna, ali i povoljna mjesta na kojima će eh, vozači kamiona moći spavati, a koji će biti u blizini autocesta. Kada govorimo o prekograničnom prometu, mislim da, smo, da bismo ovdje mogli ući u razne iluzije. Norme, pravila koja postoje danas, eh, ja mislim da nisu mm, provedive u praksi upravo zato što nedostaje kontrola. Eh, pogotovo kada je riječ o prekograničnom prometu. Kada govorimo o tahografu, smatram da bismo trebali kroz vrijeme razmišljati o implementaciji e, jer nam je potreban hitan odgovor na to, ali to ne možemo postići ako nemamo kontrola. Kao što vam je jasno, u nekim, na nekim mjestima nije moguće stati, nije moguće napraviti pauzu, i, a da se za to ne plati nekakva kazna. Hvala. Hvala, riječ gospodin Deli na dvije minute. Merci, madame la présidente. Actually, uh, Ako smo mi suzakonodavci, mislim da se moramo uhvatiti u koštac sa nekim pitanjima, a ne samo stvarati zakonodavstvo samo zbog sebe. Ono što je vrlo bitno kod prometa je sljedeće. Moramo se baviti pitanjem jednakih uvjeta za sve u svim državama članicama. Također, e, moramo smanjiti birokraciju, posebice za mala poduzeća, male i srednje poduzetnike i moramo stvoriti takva pravila koja neće omogućiti obilaženje pravila, tako da imamo primjenjiva, provodiva pravila. Ja sam izvjestitelj u Sjeni za leg specialis u cijelom paketu i moram otvoreno reći da sumnjam da prijedlog komisije koji međunarodni promet čini predmetom direktive o upućivanju radnika e, može ispuniti sva ova očekivanja. Ne samo zbog toga što nadležni odbor, kao što je kolega Robert Jilo rekao, je odbor ample i bavi se direktivom o upućivanju radnika. Oni su spomenuli promet u samo jednoj od uvodnih izjava, uvodnoj izjavi 10. Stoga ne vidim nikakvu pravnu osnovu osim ako uvodne izjave ne smatramo strogim pravilima ne vidim nikakvu mogućnost da se bavimo direktivom o upućivanju radnika u međunarodnom prometu unutar direktive o upućivanju radnika. Ima mnogo pitanja koja su još uvijek otvorena i mnogo nedoumica o tome kako možemo ostvariti sporazum Moramo biti fleksibilni. Molim vas zaključite. Zaključio sam. Hvala vam lijepa, gospodin Van Miltenburg. Lijepa bit ću kratak, jer mislim da svi kolege imaju pravo reći što misle. Paket bilo je vrlo važan moramo imati više vremena za raspravu. Mislim da se radi o uspostavi prave ravnoteže između unutarnjeg tržišta i zaštite vozača s druge strane. Kada se radi o vozačima i kada govorimo o vremenima vožnje i stanki, članak 8 B i C je nešto što, o čemu moramo još razmisliti jer moramo definirati što je dom. Potrebna nam je pravna definicija doma i slažem se sa kolegom Teličkom. Radi se o tome da imamo sigurna parkirališta jer danas ima mnogo ljudi koji pate u pograničnim područjima zbog toga što e, vozači kamiona parkiraju, kamione gdje god mogu. Također kabotaža pet dana neograničene vožnje, to je previše, tri dana bi bio dobar kompromis jer moramo imati na umu, radi se i o okolišu, a ne samo o tome da prazni kamioni se voze po cijeloj Europi. I radi se i o otvaranju tržišta, a ne o nazadovanju u smislu liberalizacije cestovnog prometa. Stoga imajte na umu da se radi o radnim mjestima u Europi, iako nisu u Francuskoj, oni su u Rumunjskoj, u Bugurskoj i stoga moramo imati na umu europske građane u tim država članicama. Nemojte stoga toga dijeliti ih, nego, ih, nego pokušamo premostiti taj jaz. Posljednje, mislim da nije mudro da direktiva o upućivanju radnika bude primjenjiva i na međunarodni promet. To za mene e, je crvena crta. Radi se o provedbi i slažem se sa zastupnikom Van de Kampom u 21. stoljeću nam treba digitalizirani pristup i pametni tahografi. Ne trebaju nam pametni tahografi za laka gospodarska vozila, će to prouzročiti veliki administrativni teret, posebice kod dostave e, pošiljki, dostave paketa. Dakle, ponovno se radi o uspostavi uravnoteženog pristupa. Hvala lijepo, zastupnik Kramer. Prije svega bih želio reći da se ne slažem s time da sada mijenjamo pravila. Neki zastupnici su pričali pet minuta, drugi uopće ne mogu pričati, to je neprihvatljivo. Ako nemamo vremena, onda svi se moraju držati dodijeljenog vremena, a ne da neki uopće ne govore, a drugi govore dugo. Radi se o konkurenciji. Naravno, ta konkurencija mora biti poštena proizvodna cijena nije nešto što je za poduzeće interesantno već i za državu jer ako poduzeće ne e, plaća poreze niti minimalnu plaću tada posluju pod nepoštenim uvjetima. Oni koji su pošteni ne smiju biti budale, stoga nam trebaju poštena pravila, a zakon koji ne kontrolira možemo zaboraviti E, stoga, mislim da ovo ne trebamo regulirati tek 2030. godine, već sada. Što se tiče tahografa, oni postoje već sada i ako se neprestano ugrađuje u laka gospodarska vozila, troškovi nisu visoki, ali onemogućuje prijevare. I to je upravo ono što je važno, jer oni koji naplaćuju cestarine za sve kamione ne razlikuju e, teška gospodarska vozila od malih gospodarskih vozila. Moramo to razlikovati. Pravilo od pet dana. To bi zapravo značilo da će se sve odvijati kao i do sada. U Njemačkoj kamioni se ne smiju e, vikendima voziti. Pet dana smiju i onda opet pet dana smiju. Prema njemačkom zakonu mogu neprestano se onda voziti, a najgore je to što da se plaćaju po minimalnim naknadama. Rumunski vozač je rekao osam mjeseci sam vozio u Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj. Spavao sam samo u svom vozilu i platilo mi se 230 eura. To je rumunska plaća. To je suvremeno ropstvo i to ne smijemo dopustiti. To moramo izmijeniti. Jučer sam razgovarao sa jednim njemačkim poduzećem za špediciju logistiku tahografi omogućuju kontrolu i to funkcionira. Rekli ste plaće nisu u redu, ali ako se javi neko njemačko poduzeće koje ima sjedište u Rumunjskoj i kaže imam malo vozača, platit ću ih 2000 eura. Kako ćemo to sve objediniti ako plaćaju minimalne plaće, onda će dobiti e, pokriće troškova, i zahvaljujući pokrićima tih troškova i dnevnica će dobiti 2000 eura, ali to nije e, nešto na što moraju plaćati poreze, pa time e, varaju državu. I to sve moramo razjasniti, moramo uvesti transparentnost, protivno ćemo imati socijalni dumping, a to ne želimo. Hvala, zastupica Tahpakbeh. Ja zaista mislim da je pošteno da sve kolege iz Europskog parlamenta daju svoje mišljenje o ovoj temi koja je iznimno bitna. Ovaj paket za mobilnost je bio nužan došao je u Europski parlament kako bismo mi bili ti koji bismo sudjelovali u osiguranju e, integriranijeg i pravednijeg tržišta. No, bojim se da ovaj paket za mobilnost može dovesti do e, danjeg rasjepkavanja sustava. Upravo suprotno. Gospođa koja je ovdje došla kao predstavnica komisije rekla je da u vijeću postoje dva bloka država koje imaju suprotna stajališta. Može će se to utvrditi i pokazati takvim i ovdje u Europskom parlamentu. Zašto? zato što ne možemo poduzeti mjere koje će dati prednost jednim, a e, diskriminirati druge države članice, posebice kada je riječ o istočnoj i srednjoj Europi. Moramo preuzeti mjere koje će pomoći našim građanima, koje će pomoći u zapošljavanju, ali moramo razmišljati i o socijalnoj zaštiti. Istovremeno, ne smijemo sa e, tržišta izgurati određene tvrtke iz određenih, u određenim državama članicama. Ako to učinimo, onda ćemo u nekim državama srednje i istočne Europe samo povećati stopu nezaposlenosti. Moj kolega Kramen je e, ispričao taj slučaj e, jednog e, rumunjskog vozača koji je dva mjeseca radio u Europi bez odmora i bez ikakvih drugih prava ali da taj vozač radi za, radi li on za neku rumunjsku tvrtku ili pak radi za nerumunjsku tvrtku. Dakle, činjenica je da se netko u Europi okoristio njegovom situacijom, a to je ono što mi u Europi moramo razriješiti zakonodavstvom. E, moramo o tome dugo raspravljati. U ovom drugom dijelu rasprave ja ću biti izvjestiteljica u sjeni za direktivu vezanu uz e, znači poreze za teška vozila, za, uz naknade za teška vozila za korištenje određenih infrastruktura. Tamo kažemo da kada je riječ o određivanju cijena cestovnih naknada, Čekajte malo, ne želite da govorim sada o tome? U redu. Dobro, onda ću stati sada ovdje i govorit ću kasnije. Mislim da sam rekla ono što sam htjela po pitanju prve preme. Hvala vam, gospođo Zapadel. Imamo čast e, ugostiti kolege iz odbora za zapošljavanje u naš odbor. I sada dajem riječ gospođi Labovi. Mislim da sam krivo izgovorila vaše ime. Da, krivo sam izgovorila, da. Dlabajova. Hvala lijepa. Odlučila sam se javiti na kraju tek jer e, sam izvjestitelj u odboru empli su me imenovali za izvjestiteljicu socijalno, za socijalnu komponentu e, paketa za mobilnost. Radila sam na ovom pitanju od samog početka, čim je komisija predstavila direktivu o upućivanju radnika i reviziju prije godinu i pol. Mogla bi pet sati govoriti o svim pojedinostima, neću. Ako, ako vam trebaju neki dodatni podaci, pitajte me. Kao što su već neki kolege spomenuli, trebamo uspostaviti pravu ravnotežu između slobodnog kretanja usluga i zaštite radnika. Ono što je sada pred nama u odboru EMPL i ja kao jedna od izvjestiteljica u sjeni preuzimam punu odgovornost, više se odnosi na zaštitu radnika nego na slobodno kretanje usluga. Žao mi je zbog toga, ali to je kombinacija članova u odboru EMPL, izvjestitelja u sjeni i uistinu je šteta da je da se promet spominje samo u uvodnoj izjavi. Vidite da sam se borila protiv toga. Ja sam, željela sam da se promet spomene u e, nekom od članaka, ali izvjestitelji, za u sjeni to nisu dopustili. Jako me brine vrijeme od provođenja direktiva o upućivanju radnika i pune provedbe paketa za mobilnost ništa nije dovoljno jasno i bit će vrlo teško gospodarskim subjektima razumjeti što, koja pravila moraju primjenjivati. Jako sam zabrinuta, glasovanje je u ponedjeljak. Ako možete razgovarati sa svojim izvjestiteljima u sjeni u vašim klubovima, mislim da bi bilo dobro. To je vrlo važna tema. i ja smatram da je načelo o slobodnom kretanju usluga jedan od naj, najvažnijih načela i ja nisam zadovoljna kompromisom. Upoznata sam sa svim pojedinostima direktive o upućivanju radnika. Jako sam zabrinuta komunikacijom koju imamo trenutno. To možete vidjeti i sami ovdje. U odboru MPL je još i gore podijeljeni smo, jako smo podijeljeni i koristimo diskurs koji ne bismo trebali i predrasude. Vrlo teško je pronaći pravu ravnotežu jer govorila sam, čula sam da, se, da, da postoje zloporabe u Češkoj, a onda sam saznala da se radi o e, čovjeku iz Nizozemske koji je uspostavio tu fiktivnu kompaniju. Moramo biti vrlo oprezni jer odbor ample je prebacio odgovornost na vas obzirom da su promet spomenuli samo u uvodnoj izjavi. I stoga sad posljednja rečenica. E, smo pred pitanju, recite mi koju nadnicu za vozače želite, ja ću reći koju Europu želite. Hvala. Okrećem se gospođi Verne. Možda biste nam mogli u nekoliko minuta dati nekoliko još detalja za razjašnjenje. Iako ponavljam kolegama da su ovo teme o kojima moramo detaljnije i dublje raspravljati. Ali kao što znate, odgodili smo glasanje gospodina Basajkota na sljedeći tjedan, tako da smo tu dobili na, malo na vremenu, a isto tako ćemo možda moći kasnije još jednom održati ovu raspravu da e, vidimo možemo li još detaljnije o tome govoriti. Gospođo Verni, izvolite. Teško će mi biti odgovoriti u, u roku od samo jedne ili dvije minute. Komisija se slaže sa stajalištima koja su izrazili mnogi zastupnici ovdje, a to je da se radi o koherentnom skupu pravila i prijedloga i moramo pronaći ravnotežu između e, konkurentnosti, socijalnih pitanja zaštite okoliša i provedbe. I mi ćemo rado surađivati s vama da uspostavimo to kalibriranje i da dođemo do pravila koja će se moći primjenjivati i provoditi, a ne zaobilaziti dopustite mi da pojasnim nešto o upućivanju radnika. Naše tumačenje je da se upućivanje radnika opća e, e, u direktiva iz 1996. godine se primjenjuje. A ono što mi ovdje primjenjujemo je poseban zakon koji se odnosi samo na promet i koji bi trebao ublažiti primjenu obzirom da se primjenjuju samo kriterije kriterij za minimalnu plaću od trećeg dana u međunarodnom prometu, no trenutno e, kod kabotaže. Dakle, razlikujemo ta dva elementa i to je vrlo važno. Neovisno o tome koji broj dana mislite da je točan. Što se tiče provedbe, predsjednica je otvorila to pitanje. Ima nekoliko elemenata. Velika važnost je na tahografima. Što prije se možemo prebaciti na pametne tahografe, to bolje. Trenutno provodimo studiju. Rezultati će biti dostupni u veljači 2018. godine, što će biti vrlo važan doprinos raspravi na temu što možemo napraviti u tehnološkom smislu da olakšamo provedbu. Također predlažemo višu razinu suradnje između nacionalnih tijela, pojednostavljujemo pravila, e, minimalnu kontrolu gustoće, ne bavimo se sankcijama, mislimo da su one u nacionalnoj nadležnosti, provodimo pravila za dobru reputaciju prijevozničkih poduzeća. Ako e, izgube svoj dobar glas, reputaciju, e, mogu izgubiti licencu, odnosno poticaj da i dalje posluju. Želimo na taj način motivirati. Također moramo nešto reći i o pitanju odmora. Vidimo pojednostavljena pravila za kabotažu. Ideja je bila da nemamo određeni broj operacija, jer to je nešto što je vrlo teško provesti, no umjesto toga imali bismo e, određeni broj dana tijekom kojih pravila vremena vožnje i pravila e, za odmor se primjenjuju. I tu imamo jedan vrlo važan element, a to je razjasniti koji su to prikladni uvjeti odmora za tjedni odmor. U tom smislu smo razgovarali o sigurnim parkiralištima. Upućujem sve studiju. Studija će nam omogućiti da napravimo mapping kako bismo obuhvatili prikladna mjesta odmora koje vozači mogu iskoristiti. Možda ćemo osigurati financiranje da popunimo tu mrežu. Također pitanje vezano uz definiciju doma. Nije u pravnom smislu to moguće baš je lako definirati, ali sam vozač može odrediti koje je to privatno mjesto koje on smatra svojim domom. Stati ću sada. E, čuli smo mnogo pitanja o lakim vozilima, razmjernim pravilima, što se tiče kombiniranog prometa. Vratit ćemo se na to pitanje kada komisija iznese svoj prijedlog. Također unajmljena vozila rok od četiri mjeseca. To je vezano uz sezonska vršna opterećenja. To je objašnjeno u našoj studiji. Sve u svemu e, mi ćemo se rado angažirati. Hvala vam lijepa. Prijeći ćemo na drugu raspravu koja se tiče pitanja o naplati cestarina. Madame Werner, c'est... Gospođo Werner, izvolite, imate riječ. So. Road transport. Dakle, Cestovni prijevoz ima najveći tržišni udio, veći u kopnenom putničkom prometu i on je velika briga za zaštitu okoliša. E, cestovni prijevoz onečišćuje zraka, moramo ispuniti uvjete iz Pariškog sporazuma, stoga moramo e, primijeniti najbolje moguće političke mjere i naplata cestarina je pritom od velike važnosti. Želimo primijeniti načelo onečišćivač plaća, to je naša ishodišna točka. I upravo zato smo predložili izmijeniti dva zakonodavna akta direktivu o eurovinjetama kako bismo pobrinuli da imamo više sukladnosti u naplati cestarina i drugo također i ITS, e direktivu o europskim sustavima elektroničkog naplaćivanja cestarina. Te sustave treba pojednostavniti i učiniti ih jeftinijima i za korisnike i za države članica. Dakle, naj, najbitnije izmjene naše u, u direktivi o eurovinjetama su predlažemo proširiti područje primjene tako da sva vozila budu obuhvaćena, što znači da će se to primjenjivati ne samo na teška gospodarska vozila, kamione, već i na kombije, na autobuse, turističke autobuse i na e, privatna osobna vozila, jer oni svi doprinose e, onečišćenju, prometnim gužvama, zagušenosti, prometnoj zagušenosti Želimo se odmaknuti od paušalnog naplaćivanja koje se temelji na vinjetama, već želimo postupno uz prijelazno razdoblje prijeći na sustav naplate cestarina koji se temelji na udaljenostima. To mislimo da je opravdano u smislu zaštite okoliša. Želimo da aplikacije budu jednostavnije u smislu naplate, izvanjske naplate troškova tako da se može uključiti e, onečišćenje bukom i onečišćenje zraka. I za osobna i gospodarska vozila želimo proširiti mogućnost naplate za trošak prometne zagušenosti i posljednje što se tiče troškova prometne zagušenosti želimo da se dodijele određeni prihodi koji bi financirali alternativna prometna rješenja. Znam da u parlamentu svaka rasprava o dodjeljivanju sredstava je vrlo ambiciozna, no naš prijedlog pokušava biti realan u smislu onoga što je prihvatljivo. Što se tiče elektroničkog naplaćivanja cestarina, tu imamo e, dva problema. Prvi je nedostatak prekogranične interoperabilnosti. To znamo da se odnosi prvenstveno na željeznicu. To je veliko opterećenje za industriju cestovnog prometa. I već 2013. godine je Europski parlament pozvao komisiju da djeluje. Mi to sada činimo. I drugo, vrlo važno pitanje je nedostatak instrumenata za učinkovitu primjenu e, naplate cestarina za strane vozače koji je nisu platili. E, oko 300 milijuna eura godišnje se gubi zbog e, tih vozača koji ne plaćaju carinu. Dakle, imamo dva pravna akta. Prvi je direktiva o interoperabilnosti Komisija predlaže sustav obvezne razmjene informacije između država članica o identitetu e, prekršitelja koji nisu platili cestarinu. I drugi pravni instrument je revizija odluke koja definira EETS, Europski elektronički sustav naplate cestarina. Želimo ukloniti prepreke ulasku na tržište za sve pružatelje usluga, tako da imamo poduzeća koja omogućuju korisnicima cestovnog prometa da neometano putuju e, na temelju samo jedne fakture i jednog korištenja. Želimo osigurati konzistentnost. Nećemo čekati usvajanje direktive prije no što izmijenimo odluku zamah je pokrenut. Primjela sam vijest da sudski predmet za, e, na odluku Njemačke da počne naplaćivati se starinu je pokrenut, no izmjenama u koje smo predložili mi bismo radili u smjeru europskog rješenja koje bi onemogućile daljnju rascjepkanost i ne zaboravimo da u ovom području govorimo o industriji unutar koje su europska poduzeća svjetski predvodnici i ako će ITTS postati uspješan, to će i dalje tako ostati na globalnoj razini. Hvala. Hvala, bit jako stroga što se tiče vremena, nemamo više puno vremena. Samo ću vas podsjetiti da ćemo imati javna saslušanja o ovoj temi, a i druge rasprave. Naša dva izvjestitelja će dobiti po tri minute, a zatim će izvjestitelj u imati po dvije minute u redu. Dakle, riječ ima kao prvo gospođa Vodalon, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavateljice. Dakle, ja ću govoriti što se tiče preinake direktive o rovinjeti. Tu imamo dva važna pitanja. Kao prvo da se eliminira narušavanje tržišnog natjecanja između različitih e, vrsta prijevoza i cestovnog prijevoza i kao drugo da se ukloni diskriminacija između različitih korisnika cesta. Kao treće da vidimo kako možemo iskoristiti bijelu knjigu, da u potpunosti primjenjujemo načelo da plaća onaj ko koristi onaj koji onečišćava. Danas je samo nešto manje, više od 20% e, cestovnih tih e, cestovnih infrastruktura pokrivano koji se temelje dakle, na udaljenosti. Zatim moramo krenuti ka čistoj mobilnosti, trebamo se boriti protiv stalne degradacije cestovnog, e, cestovne infrastrukture u Europi i trebamo e, vidjeti kako, se, kako je najbolje naplaćivati cestarine. Mislim da je prijedlog komisije dobar, proširuje se područje primjene na sva teška gospodarska vozila, zabranjuje se na progresivan način e, naplata cestarina koja se temelji na trajanju, zatim e, se e, govori o naplati cestarina za smanjenje gužvi i za smanjenje emisija. To je nešto s čime možemo ostvariti ciljeve iz bijele knjige i bolje iskoristiti realne potrebe na cestama i poticati čiša vozila ali u ovoj fazi sam e, identificirala dvije stvari koje možemo popraviti što se tiče vanjskih troškova. Prijedlog komisije je dosta tu još nejasan te dopušta različite vrste tumačenja. To je nešto na čemu bih htjela raditi kako bismo zajedno zadali mjere s kojim ćemo bolje uzeti obzir negativne eksterne troškove. Danas samo imamo dvije države koje imaju mjere za ekstremne troškove, što znači da nam dosta tu još predstoji e, rada. Mislim da trebamo isto tako prijeći na naplatu cestarina po e, a to znači da se te cestarine trebaju koristiti kako bi se obnovila cestovna mreža, a imamo i javne rashode za eh, ceste koje su u se smanjile za otprilike 30%, a mislim da se tu posadano pitanje sigurnosti vozila, o tome smo govorili jučer. Također bismo trebali krenuti se kretati prema čišćim e, vozilima i to isto tako nešto što je u prilog uvođenju sustava cestarine. Nekoliko pitanja upućeno komisiji. Kako komisija analizira posljedice e, sustava cestarina što se tiče prijenosa e, cestovnog prometa na sekundarne ceste, dakle one koje nisu pod cestarinama. Isto tako kako će se to odnositi na periferne regije. Treba li možda donijeti specifične mjere kako bi se uzelo u obzir posljedice poseban položaj tih regija. Isto tako e, nadležne službe, poput regionalnih nadležnih službe, dakle druge osim država članica, kako ćemo njima pomoći da uspostave sustav naplate za starina. Te me zanima šta je sa ovim vanjskim troškovima, u kojoj mjeri ne bi bilo dobro da se ostavi mogućnost da se i za vanjske troškove uvodi naplata cestarina kako bi se pojednostavio sustav i više dati kontrole nadležnim tijelima. Hvala gospodin Salini, izvolite, imate tri minute. Hvala. Što se tiče izvješća koje se tiče elektronske naplate cestarina, možemo reći da postoje dva znači regulatorna okvira unutar kojeg se krećemo. Jedna direktiva iz 2004. godine za koju je komisija predložila reviziju, a onda imamo i odluku iz 2009. godine na kojoj još moramo raditi. Europski parlament e, naravno da će biti angažiran po pitanju revizije direktive. Kada je riječ o sadržaju, E, prema onome što nam je iznijela predstavnica komisije, e, mi imamo vrlo veliki problem već od 2004. godine jer nismo uspjeli e, provesti u dijelo ono što predlaže direktiva. Dakle, nismo mogli naći jednu službu, odnosno uslugu koja bi nam zaista osigurala tehnologiju koju koja će tu elektronsku naplatu cestarina učiniti znači interoperabilnom. Dakle, činjenica da možemo ugraditi u u osobna vozila ili u druga vozila e, uređaje koji će moći očitavati e, sve ceste kojima te automobil prođe i također da će se moći preko tog uređaja naplatiti carina u svim državama članicama. To je nešto što mi nismo uspjeli razriješiti do sada, a to se u ovoj novoj direktivi predlaže. U verziji iz 2004. godine, to moram naglasiti, Znači, moguće tehnologije koje su se tada koristile su bile navedene u direktivi, a u odluzi koje, odluci koje je uslijedila navedeni su samo standardi koji bi trebali biti zadovoljeni i e, preko kojih bi se trebala e, zajamčiti upravo ta interoperabilnost o kojoj se govorilo. E, kada govorimo o pozitivnim posljedicama revizije i o učinkovitom provođenju odredbi iz direktive, bi trebale dovesti do zaista učinkovite interoperabilnosti, a s druge strane trebalo bi se razriješiti to dosadno pitanje naplate cestarina. Dakle, to je ogroman broj e, čitav, čitavog niza cestarina koje nisu uspjele biti naplaćene zbog prekograničnog kretanja vozila ali koji je najveći problem na kojem ćemo morati i dalje raditi i na kojem ćemo se morati uravnotežiti kada je riječ o stajalištima između parlamenta i komisije. Dakle, u reviziji direktive iz 2004. godine na popisu tehnologija je popis tehnologije zapravo iz direktive i postao je prilog, dodatak. Taj dodatak se može izmjenjivati u vremenu kroz delegirane akte i to komisija može činiti. Dakle, mi smo ti koji to ne možemo činiti i naša prva stvar oko koje se brinemo je ta da Europski parlament ne smije biti isključen iz tog procesa. Kada govorimo o popisu koristivih tehnologija koje su iznimno bitne, treba biti integrirani dio samog sadržaja rasprave, a ne treba biti dodatak. To bi trebao biti argument i sa pravnog stajališta na koje moramo raditi. Ja mislim da je sve ono što je rekla komisija ostalo, u principu može naići na naše odobravanje. Hvala, gospodine Rike, imate riječ na dvije minute. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Moram reći da mi je žao što dakle, se sloboda jednih eh, što je sloboda jednih završava gdje počinje sloboda drugih. Dakle, vidimo da smo imali problema sa vremenom. Mislim da nismo dobro organizirani. Možda bi se svi trebali više disciplinirati. Da kažem da se svi slažu oko osnovnih ciljeva eh, ovog zakonodavnog prijedloga. Dakle, treba sudjelovanje korisnika u mreži učiniti što učinkovitijom, neovisno o mreži, neovisno o korisnicima. To je zapravo taj problem. Dakle, nema e, niti besplatno korištenja, niti besplatne deterioralizacije mreže, a da društvo nešto za to ne daje zauzvrat. Druga stvar je ta što se moramo pobinuti da imamo financijsku polugu e, i u tom sektoru, sektoru prometa, jer je danas doista e, promet e, krava mljekara za javni sektor. Imamo i razne poreze koje se iskorištavaju upravo kako bi se popunio proračun. Dakle, imamo problem sa ulaganjima u cestovnom prometu i to je sada doista hitni, kritični problem. Naravno, da se treba naplaćivati po udaljenosti, to mi se čini logičnim jer nema niti jedan drugi nediskriminatorni eh, način da se to učini, a eurovinjeta je eh, na neki način pretplata. Jer je, ako jednom pređete državu da odete u drugu državu, onda platite jednom godišnje eurovinjetu, slično kao i oni koji svaki dan koriste tu među. Dakle, to nije dobar sustav. Zatim isto tako eksternalni, eksternalni čimbenici, eh, njih treba isto tako kompenzirati na financijskom planu s onime što je rekla gospođa eh, robodalon Dakle, treba bolje precizirati ono što se za sad dosta nejasno govori u tekstu komisije. E, earmarking, dakle da se neka sredstva e, rezerviraju za neke vrste prijevoza, to je također važno. Zatim laka komercijalna vozila, ne znam zašto bismo njih e, isključili iz ovoga, zato što se oni tiču dvije trećine eksternih problema i nije u redu da dakle njih se ovo ne tiče toliko kao druge. Ima jedan drugi problem koji bismo se trebali dotaći, to su trenutne koncesije koje ćemo slično morati riješiti kao i eurovinjete koje su države, kao vinjete koje su države članice uveli. Mislim da tu čekamo na Europsku komisiju koja ima vrlo važnu ulogu i da trebamo postići dobu konvergenciju unutar, našeg odbora. Hvala, gospođo Senalova, imate riječ. Slovo, ja sam stinovou spravodajkou eh, pro smjernici, která se týká Hvala. Ja sam e, iz u Sjeni koja se bavi interoperabilnošću. Ovo je prijedlog koji bi mogao ubrzati uvođenje interoperabilnosti na europskoj razini. Treba ukloniti sve prepreke za sve um, e, pružitelje usluga i poboljšati i metode naplate naknada. To je nešto što je dosta kontroverzno, zato što izvjestitelj govori o članku trećem sa delegiranim aktima, a tu vidimo da postoji izmjena koja se tiče tehnologije i elektroničke naplate cestarina, nakon naplate transakcija na elektronički način. Tu komisija mora vidjeti koja je to tehnologija koja je možda već zastarjela i koja bi se trebala zamijeniti sa novim tehnologijom. A zatim ima još jedna druga tema e, koja se tiče e, propisa s kojima se želi vidjeti koje su to pitanja veznih uz ENC, elektroničku naplatu cestarina komisija tu provodi jedan proces unutar kojeg će se to isražiti i tijekom rasprave ćemo se usredotočiti i na te propise o transpoziciji. Ne znam hoće li to možda biti previše, hoće li to spriječiti države članice da jako lako uvedu takve propise u svojom nacionalnom zakonodavstvu. Hvala. Hvala gospodin Kramer, ima riječ dvije minute. Hvala lijepa. Kod ovog prijedloga je komisija mnogo toga napravila dobro. Ovo načelo onečišćivač plaća, da se sve temelji na udaljenostima. Jer ako imamo vinjetu, to ne radi se samo o neekološkom e, principu, jer se plaća ista naknada neovisno tome koliko kilometara se prođe. I vrijedi jednaka, jednak iznos za sve vrste vozila. E, I ako to usporedimo sa željezničkim vozilama, se e, naplata se mora povećati 1% cestovnog prijevoza se naplaćuje, željeznica se na, e, na taj način trpi i to se i dalje nastavlja. Možda komisija treba skupiti hrabrosti i reći sada ćemo prestati to tako raditi ili ćemo željeznice u cijelosti ukinuti pa ćemo onda imati poštenu konkurentnost. Imat ćemo sustave koji e, štete okolišu, koji ne štete okolišu. No nismo još došli do toga da moramo to tako barem reći električna vozila što se tiče, e, mogu dobiti popust od 75% pri plaćanju cestarine. A to nisu napravili. E, postoje različite klase e, cijene, ali ne po pogonskoj snazi vozila, već po buci koju stvaraju vozila. I na taj način imamo tu nepravičnu konkurentnost. E, nekih 50 km se voze električni vlakovi i bicikli, a tu moramo, moramo razlikovati, imati različite cjenovne klase i kod električne mobilnosti, kod željenja su to napravili ispravno. Što se tiče marži, marža niste izmijenili. No, mi znamo da u području Alpa, upravo zbog cestovnih emisija postoji velika razlika e, ledenjaci se otapaju, pa me stoga zanima zašto niste i to izmijenili, jer i tu postoji veliki problem. Što se tiče dodijeljenih financijskih sredstava, svi govore o prijelazu sa željeznica na ceste, no kada se radi o novcu, kako ćemo to napraviti, kako ćemo investirati u željeznice, u Švicarskoj su to dobro napravili. Cestarine su skuplje i na taj način su isfinancirali tuneli za željeznički promet. To je pravi način. Hvala vam, gospodine Kramer. Gospodin Bach, imate riječ. Merci, madame la présidente. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ja ću govoriti o eurovinjeti. Želim zahvaliti Europskoj komisiji na izlaganju. Ja se u potpunosti slažem sa Christine Revodalon koja je govorila o izazovima i problemima. Svoje je glavna načela i slažem se s time da prijedlog komisije ide u dobrom smjeru. Slažem se s načelom da korisnik plaća i da zagađivač plaća i u toj logici podržavam i onaj prijedlog koji kaže da svaki korisnik treba plaćati naknadu i da nema nikakvih izuzeća između kamiona, kamioneta, vozila, buseva i tako dalje. A moram usvrditi da je komisija uz iznimku Mark Apova nam nije dala e, nikakav recept e, koji se tiče korištenja infrastrukture da dakle se poštuje e, ona formula earmarkinga, rezerviranja sredstava. To mi je žao što Europska komisija nije e, ambicioznija i kao je, što je moj kolega gospodin Kramer spomenuo i tu bi meni bilo draže da smo se približili švicarskom e, modelu. Komisija govori o naknadama za smanjenje gužvi, spominje to na realističan način to, a meni bi bilo draže da je Europski parlament još i ambiciozniji. Dakle, ja se pitam je li korisno definirati zajedničke modalitete na europskoj razini ili bi možda države članice mogle bolje definirati svoje potrebe što se toga tiče i zanima me neće li jedna takva naknada e, kažnjavati one najsiromašnije. Tu su nam potrebne još konkretne brojke iz studije o procjenu učinka vezano uz gospodarske posljedice takve mjere. Što se tiče interoperabilnosti, ja se u potpunosti slažem sa kolegom Salinijem i sa e, Olgom Senalovom. Tu moramo raditi na tome, svi zajedno. I dobro, imajući na umu da prijedlog komisije bi moglo, da zbog prijedloga komisije bi moglo doći do višeg, većeg troškova za korisnike, onda e, ne, nije odgovorno da se taj novac koristi za one dijelove infrastrukture koji, se, koji nisu u vanjskim troškovima. Hvala gospođa Tapardel na dvije minute. Zahvaljujem. Zahvaljujem i komisiji na ovdje obje prezentacije koje je napravila. Moje pitanje koje sam postavila e, ograničava se na ovu temu na kojoj sam ja radila, a to je izmjena direktiva vezanih uz e, znači uz naplatu cestarina za prijevoz e, robe. Dakle, mi smatramo da bi trebalo uvoditi cestarinu prema udaljenosti. Trebali bismo promicati one operacije koje će biti što je manje moguće e, zagađivačke, trebale bi biti ekološki usklađenije i prihvatljivije. A pali, pak s druge strane ne možemo zanemariti činjenicu da e, u praksi Europska komisija predviđa i smanjenje poreznih opterećenja za takva vozila i na taj način će doći do e, neravnoteže u proračunima lokalnih zajednica. Zato što te porezi više neće biti ići u e, blagenu, znači ministarstva financija koji su prije ubirali te poreze. I zato pitam komisiju što ovime želi napraviti, kako će smanjiti te neravnoteže, posebice za one zemlje koje su e, itekako ovisne o cestovnom prometu. Drugim riječima, kako možemo naći ravnotežu između smanjenja poreza E, a s druge strane uvođenje oporezivanja, odnosno plaćanja e, cestarine po pitanju udaljenosti kako bismo poštivali okoliš. Hvala. Riječ ima sada gospodin Van Miltenberg. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, u Europi imamo e, jednu zajedničku zadaću, a to je smanjiti emisije CO2 i e, smanjiti emisije štetnih tvari. I također moramo poštivati odredbe klimatskog sporazuma iz Pariza. Borba protiv klimatskih promjena, smanjenje atmosferskog zagađenja i tako dalje. Ja bih htio reći da sam posebice zadovoljan što danas u ovom odboru TRAN velika većina zastupnika zapravo usvaja e, e, izvješće kako bismo uspjeli poboljšati naše okolnosti u prometu. Mi radimo za bolji svijet i za bolju budućnost bolje, idućih generacije i naše djece. Sva prijevozna sredstva moraju dati svoj doprinos kada je riječ o smanjenju emisija CO2. To možemo napraviti na najbolji mogući način ako ćemo imati određene ambicije kako za zračni promet, tako i za pomorski promet, ali i za cestovni promet. E, upravo zato sam zadovoljan što je jutros netko, odnosno neki kolege su primijetili da smo zapravo prebacili lopticu u e, komisijin dio igrališta. Kada je riječ o međunarodnom e, prometu, ukloniti izuzeće od plaćanja PDV-a za e, zrakoplovne karte i također trošarine za e, e, kada kupimo benzin. S druge strane, ja sam uvjeren da poticaj koji se temelje na nižim cijenama bi mogli upravo pomoći u razvoju drugačijih tržišnih mehanizama koji će nam osigurati održivost. Kada govorimo o načelu onečišćivač plaća, mislimo da to ima ekološku prednost. Ali ne smijemo zaboraviti da postoji i jedna pametna inovacija a e, kada govorimo o e, novim inovacijama odnosno o inovativnim rješenjima to donosi i nova radna mjesta kada govorimo o planu naplata e, autoputa, autocesta u Njemačkoj, E, mene je čudno da komisija ide u smjeru, po pitanju njemačkog pitanja, zapravo u suprotnom smjeru od onoga što je e, zapravo predložilo povjerenstvo. Tamo se nije govorilo o načelu onečišivač plaća. Kada govorimo o interoperabilnosti i o ti cestovnih naknada, ja se slažem s time. Nije prihvatljivo da imamo nije prihvatljivo da postoji rupa e, na način da možemo sakrivanjem vinjeta zaobići plaćanje određenih e, cestovnih naknada. Europski parlament mora raditi na ovim izvješćima i mislim da ćemo na taj način uspjeti napraviti naš promet učinkovitijim u 21. stoljeću u pitanju zaštite okoliša. Gospodine Kremlje, imate 10 sekundi za jedno pitanje. Samo kratko, ali sam upravo dobio informaciju da, je Austrija podnijela tužbu protiv naplate cestarina za strance u Njemačkoj. Juncker je to prihvatio, nije, ne radi se o tome da je to vaša uprava prihvatila. Kako ćete sada reagirati? Da li ćete e, nadležnosti komisije prebaciti na sud ili ćete i dalje ustrajati na onome što želite? Hvala, trebalo vam je 22 sekunde za to. Nije loše. Dakle, sada gledam komisiju, gospođo Werner, imate točno sedam minuta. To je više od nekih četiri minuta koju ste imali malo prije. Izvolite. Um, uh, Hvala lijepa. Željeli bismo zahvaliti izvjestitelju, ali i svim govornicima na tome što su pozitivno reagirali u smislu toga da je izvješće uravnoteženo. I sada bih zamolila i svoju kolegicu da mi pomogne u e, odgovoru na neka od teških pitanja koje ste postavili. Ići ću redoslijedom. Zastupnica Revor je pitala što možemo napraviti e, vezano u tome da izbjegnemo e, zaobilaženje pravila ne možemo previše ulaziti u sekundarnu mrežu, no želimo izbjeći e, zaobilaznice. Možda ćemo u budućnosti imati tehnologiju koja će se temeljiti na satelitskom praćenju naplate cestarina. Također ste postavili pitanje o naplati ovisno o regijama. To je teško uskladiti sa načelom onečišćivač plaća. Odgovor zastupniku Bahi, zastupnici Tarbel. Žele bih vas podsjetiti da naravno da moramo pogledati sve ukupno opterećenje i poreze i cestarine po korisnika. Unatoč našem ambicioznijem prijedlogu čak i naplata cestarina je nešto o čemu će konačno odluku donijeti nacionalna nadležna tijela. Ako naplaćuju cestarinu, onda moraju biti usklađeni sa prijedlogom koji je pred nama, odnosno sa direktivom o eurovinjetama. I postoji drugi element oporezivanja koji bi omogućio prilagodbu sveukupnog poreznog opterećenja, ali bi uzeo u obzir i socijalne elemente, socijalna razmatranja, no to naš prijedlog ne obuhvaća. Vrlo izražen element u vašem komentaru se odnosio na kako iskoristiti novac koji se naplaćuje starinama. Mi jesmo otvoreni raspravi o tom problemu. Mi bismo željeli da se namjenski taj novac utroši u zaštiti okoliša. E, što se tiče zemljopisnih dodatnih e, naplata, e, to se može tako napraviti, na primjer u Alpskoj regiji, ali može otići i u željeznice, no ne mora. Što se tiče rasprave o tome kako druge vrste prijevoza se tretiraju, komisija trenutno provodi vrlo opširnu studiju o e, internacional, internet, internacionalizaciji vanjskih troškova, no to još nije zaključena studija, pa vam ne mogu predočiti rezultate. Mi smo svjesni i problema vezanih uz tranzit i uz postojeće koncesije i postojeći sustav vinjeta. Morat ćemo pronaći rješenje koje će se temeljiti na postupnom ukidanju i posljednje, komentari vezani uz ITS i tehnologiju koju bismo mogli prilagoditi delegiranim aktima i zašto je komisija to predložila. Ne zato da se minimaliziraju tehnološki aspekti, mi uviđamo da su oni ključni element funkcioniranja sustava, no moramo također imati na umu da se prilagodbe moraju odvijati brzo da ne možemo uvijek sve napraviti redovnim i zakonodavnim postupkom ako postoji određeno tehnološko postignuće koje će nam omogućiti lakše praćenje i koje je naprednije. To je, bilo, to je bila naša argumentacija. E, cestarina, naplata cestarine za osobna vozila u Njemačkoj. Znate da je komisija zaključila E, postupak povrede prava prije nekog vremena. Mi smo pokušali biti posrednici između Njemačke i Austrije. Kada su pokrenuli ovaj postupak 252, e, mi poštujemo odluku Austrije da pokrene taj postupak sada pred sudom, no mi bismo željeli da ipak zajednički svi poradimo na europskom rješenju, tako da nema više tog spora. Merci beaucoup, madame euh, Werner. Hvala vam lijepa, gospođo Werner. Ne, nećemo slaviti rođendan u mom odboru. Hvala uspjenim prevoditeljima što su ostali pet minuta dulje s nama. Vidimo se, barem neki od vas, dakle u ponedjeljak u 15 sati. 16.10. E, gdje ćemo imati zajedno sa odborom za zapošljavanje sastanak o socijalnom dijelu paketa o mobilnost, a za druge možete svi doći. Vidimo se 9. studenog na sastanku odbora. Što se tiče glasanja, poslat ću vam mail da vam kažem kada i u koliko sati, jer trenutno nemamo niti dojanu, niti vrijeme još određeno. Da, glasanje smo odgodili prije samo dva sata, dakle nisam e, još e, čarobnjakinja. Hvala svima i ugodno popodne.